Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Dobar dan. Počinjemo s popodnevnim dijelom sastanka. Samo nekoliko riječi objašnjenja. Obično počinjemo u tri popodne. Ipak imamo mnogo tema na dnevnom redu danas pa zato trebamo početi malo ranije. Odlučili smo započeti danas u 14.30. Pretpostavljam da neki kolege smatraju da počinjemo u 3 i zbog toga kasne. Žao mi je zbog toga. Želim sada pozdraviti srdačno našeg gosta, gospodina Joao Figuereda, člana Europskog revizorskog suda. On će danas govoriti o mišljenju Europskog revizorskog suda prijedlozi komisije za uredbe koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za razdoblje nakon 2020. godine. 7. studenog je ovaj dokument objavljen i on ima veliki utjecaj na naš rad na rad Europskog parlamenta i na rad poljoprivrednika. Ovo mišljenje je jako važno za Europski parlament zato što smo čuli od revizorskog suda što oni sada misle o potezima komisije. Ujutro smo govorili o dvama prijedlozima o reformi ZPP-a. Popodne ćemo se posvetiti trećem aspektu. Vrlo jasno bih htio reći da mišljenja revizorskog suda su nešto što mi zaista cijenimo i u svakom trenutku želimo o njima raspravljati. Ali naša suradnja je bila izvrsna do sada. Pa zato vjerujem da e, će se time poboljšati naša suradnja. Europski revizorski sud pridaje veliku pozornost provedbi ZPP-a, pripremi reforme ZPP-a, ali naša je uloga ta da e, objasnimo e, zbog čega je ovo mišljenje jedinstveno i zato je Revizorski sud taj koji daje širu perspektivu. Srdačno pozdravljam povjerenika Hogana koji nam se danas pridružio za raspravu o ovoj točki dnevnog reda i on će moći komentirati ono o čemu će nam govoriti gospodin Figueredo. On će predstaviti stajalište komisije, odnosno vlastito stajalište u pogledu mišljenja Europskog revizorskog suda. Sada ćemo prijeći na samo izlaganje. Molim vas da se pridržite zadanog vremena od 15 minuta. Nakon toga ćemo dati riječ povjereniku. Imamo druge goste i druge kolege koji žele dobiti riječ i zato vam odmah dajem dobrodošlicu i dajem vam riječ. Drago mi je što imamo s nama predstavnika Europskog revizorskog suda. E, dajem odmah riječ gospodinu Figuredovu. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao prvo dozvolite mi da vam se zahvalim na pozivu što ste pozvali Europski revizorski sud kako bi vam što izravnije predstavili sadržaj našeg mišljenja o uredbi, o budućoj uredbi o ZPP-u. Obveza je moje institucije da bude prisutna u raspravama, ali je također i zadovoljstvo za mene što mogu izravno raspravljati sa zastupnicima Europskog parlamenta. Svjesni smo važnosti nove uredbe o ZPP-u. I to zato što ova politika predstavlja e, veliki dio proračuna Europske unije i zato Europski revizorski sud mora potpuno shvatiti sve detalje koji su vezani uz ove uredbe. Htio bih e, vam skrenuti pozornost na PowerPoint prezentaciju koju ću danas koristiti kako bih pojasnio svoje izlaganje. Kao prvo, htio bih naglasiti što je ključno za mišljenje Europskog revizorskog suda, zato što mi nismo političko tijelo, vi ste politički odgovorni, a mi trebamo naglasiti temeljne elemente da bismo dali mišljenje. Prvo je opća načela za javne politike. Mi se brinemo za točnu definiciju potreba, javnih potreba i želimo shvatiti jesu li dobro definirane javne potrebe i e, bavi se li se neki dokument njima. Moramo odrediti jasne ciljeve u javnim politikama. E, a u ovom slučaju to se tiče zajedničke poljoprivredne politike. Moramo vidjeti je li politika dobro definirana i jesu li procesi dobro osmišljeni. treba vidjeti je li planiranje dobro izvedano, jesu li isplanirani rezultati i posljedice i utjecaj. Također moramo procijeniti mehanizme odgovornosti, jesu li oni točni i ako jesu, jesu li u skladu sa financijskim načelima upravljanja. Ovo su temelji za izdavanje mišljenja. Drugo što je važno je dosljednost, odnosno koherentnost politika. Mi želimo shvatiti hoće li novi ZPP biti koherentan, odnosno dosljedan u odnosu na druge politike Europske unije. Na samom kraju dodao bih da temeljimo naše mišljenje na prethodne rezultate i prethodna otkrića, odnosno procjenjujemo što smo otkrili u prošlosti vezano uz neke instrumente i podsjetit ćemo vas na naše prethodna mišljenja. Mi mišljenja sastavljamo na temelju ugovora i to na zahtjev komisije i na zahtjev ovoga parlamenta. Htio bih vam sada izložiti sadržaj našeg mišljenja. Prvi dio, definicija ZPP-a. To je poljoprivredna politika. Mi smo dali naše mišljenje o tome, a nakon toga ću reći koje je naše mišljenje o novom modelu provedbe. Što se tiče definicije ZPP-a, naša glavna poruka, odnosno poruke su sljedeće. Prvo, za nas nije jasno postoji li dugoročna vizija koja podržava ovaj novi ZPP. Mi ne kažemo da ne postoje studije i da ne postoje scenariji. Imate mnogo scenarija, mnogo studija, ali nije jasno kakav je scenarij za dugoročno razdoblje kojim se podupire novi ZPP te instrumente ove nove zajedničke poljoprivredne politike. Druga poruka koju bih htio naglasiti je sljedeća. Mi smatramo da ne postoji solidni ekonomski dokazi za nove instrumente ZPP-a. Osim toga, mislimo da ne postoje solidni ekonomski dokazi za veliku ulogu izravnih plaćanja. Mi ne kažemo da ne postoje podaci, ima ih mnogo. Ima mnogo argumenata, ali mi ne vidimo jake argumente u prilog zadržavanja svih instrumenata ZPP-a. Moram reći da nova zajednička poljoprivredna politika ponavlja i ponovno preuzima stare instrumente ZPP-a. Treće što želim naglasiti je to što po našem sudu ambicije u pogledu zaštite okoliša i klime ako je to veliki cilj za komisiju, ja to ne poričem, to će ovisiti u budućnosti o izborima država članicama, e, izborima država članica i o procjeni komisije. Mi sada ne znamo kako će komisija evaluirati odluke koje će donositi države članice u ovom području. Ne poznajemo još kriterije. Ne znamo kako će se provoditi ovakva procjena u budućnosti doprinos od 40% iz ZPP-a za okolišne klimatske politike. Što se toga tiče, mi smatramo da je doprinos od 40% nešto nerealistično. I to smo već rekli u prethodnom mišljenju e, u kojem smo govorili o ciljevima. Četvrto, mi smatramo da, je stop, da su stope sufinanciranja nešto što ne odražava dodanu vrijednost EU-a. Dodana vrijednost Europske unije je ključni koncept u novoj politici Europske unije. Mi ne vidimo jasnu poveznicu između tih stopa sufinanciranja i dodane vrijednosti EU-a. I posljednje, postoji novi element u ZPP-u. Ako usporedimo trenutnu politiku ZPP-a, u novoj ćemo imati određivanje maksimalne granice za plaćanja. to određivanje maksimalne granica će u velikoj mjeri biti ograničeno ako se bude isključivalo iz ZPP-a određene elemente. Mi smatramo da će se time smanjiti efikasnost ZPP-a. To su naše glavne poruke vezane uz definiciju ZPP-a. Koje su naše zabrinutosti vezano uz model provedbe ZPP-a? Ako uzmemo ZPP kao pojedinačnu politiku, zapravo neće doći do promjena, jer e, ćemo i dalje imati iste instrumente. Relevantnost za proračun će i dalje postojati, a što se tiče provedbenog modela ZPP-a, ipak će doći do velikih promjena. Na temelju četiri ključnih riječi, subsidijarnost, uspješnost, pojednostavljenje i odgovornost. E, zbog toga što nemam dovoljno vremena, jer mi je preostalo još samo pet minuta, govorit ću samo o uspješnosti i odgovornosti. O čemu se ovdje radi u ovim novim uredbama. Kad govorimo o uspješnosti, po našem sudu, pomaknuli smo se prema uspješnosti koja se temelji na sustavu provedbe politike. Prilično smo se primaknuli cilju, ali mi smatramo da ovaj prijedlog ne sadržava potrebne elemente efikasnog sustava. Dosta smo se poboljšali, došlo je do poboljšanja, ali glavni elementi nedostaju. Zato mi smatramo da ovaj prijedlog, nije potpun. Zašto? Zato što po našem sudu nedostaju sljedeći elementi. Jasni, specifični, i kvantificirani ciljevi Europske unije na temelju kojih se može mjeriti dostignuće. Ako imate ciljeve, morate ih moći mjeriti. Trebate imati kvantitativne ciljeve, jer ako ih nemate, onda vi ne možete mjeriti dobivene rezultate. Drugo, smatramo da nedostaje jasna veza između ciljeva i mjera. To nije jasno. Treće, smatramo da čitav niz e, outputa, rezultata i indikatora e, učinka je nešto što je potrebno. Kao što smo rekli u našem mišljenju i u aneksu našeg mišljenja treba još mnogo toga poboljšati kako bi se došlo do konkretnog niza indikatora. To je naše mišljenje što se tiče uspješnosti. Što mislimo o odgovornosti? Što se tiče odgovornosti, mi postavljamo jako važno pitanje. Mislim da je to pitanje jako važno za Europski revizorski sud i nadam se da će to pitanje biti važno i zastupnicima Europskog parlamenta. Mi kažemo da ovaj prijedlog dovodi do e, slabijeg okvira za odgovornost. Zašto to kažemo? jasno trebamo reći da tu postoji pozitivan element. Komisija će u budućnosti moći certificirati vjerodostojnost, točnost i potpunost računa. Ovo su računi i nemamo nikakvih problema s mehanizmima ovih e, e, elemenata i kako se oni vežu uz račune. Ali mi smatramo da komisija neće moći izjaviti u većem dijelu rashoda jesu li krajnji korisnici poštivali zakonodavstvo Europske unije, pogotovo vezano za strateške planove koje zahtijeva europsko zakonodavstvo. Nema problema s računima, ali postojat će problemi sa certifikacijom transakcija koje trebaju biti zakonite i uredne. Zašto to kažemo? Moram vas podsjetiti na to da e, na temelju financijske uredbe koju je parlament odobrio, e, računi trebaju biti popraćeni mišljenjem neovisnog tijela koje će reći jesu li rashodi zakoniti i uredni. Mi smatramo da u budućnosti kod rashoda ZPP-a imat ćemo dvije različite vrste rashoda. S jedne strane rashodi izvan strateških planova ZPP-a, a imat ćemo i e, drugu vrstu rashoda. U prvom slučaju imat ćemo 2% rashoda ZPP-a, a u drugom slučaju 98% rashoda ZPP-a. U prvom dijelu, kad govorimo o 2%, ne postoje nikakvi problemi. Vi i komisija imat ćete mogućnost provjeravati jesu li rashodi zakoniti i uredni. Neće biti nikakvih problema, ali u drugom dijelu rashoda koji predstavlja 98% rashoda ZPP-a vidimo da će se procjena vršiti na temelju izvješća uspješnosti. Ako je izvješće točno i ako su rezultati točni, onda to će biti pozitivno, rezultat će biti dobar. Ali druga stvar koju ćete imati u budućnosti bit će evaluacija sustava upravljanja. Ako e, tijela koja budu upravljala time i budu to odobrila, bit će sve u redu, ali u budućnosti nećete imati nikakvu izjavu o tome jesu li krajnji korisnici poštivali e, sva pravila Europske unije. To u budućnosti više nećete imati na temelju pravila ovog sustava. Za nas je to važno zato što će parlament odobravati pojedinačna pravila koja će krajnji korisnici trebati poštivati. Parlament onda po mom sudu i po sudu revizorskog suda parlament bi trebao moći doznati poštivaju li se pravila koje je parlament donio u državama članicama i to u konačnoj fazi rashoda. Zato kažemo da ne postoji verifikacija neovisnih revizorskih tijela o tome jesu li plaćanja krajnjim korisnicima u skladu sa zakonodavstvom Europske unije. A to se zahtjeva u uredbi Europske unije. I to smatramo da vam moramo reći. A na vama je sada da odlučite hoćete li nešto poduzeti ili nećete. ako nećete, onda ako nećete ništa poduzeti po pitanju te verifikacije kao član Europskog revizorskog suda, pitaću vas zašto onda donosite pravila za krajnje korisnike ako onda ne provjeravaju, ako onda ne provjeravate poštivaju li se ta pravila u konačnoj fazi. Čemu služe onda ova pravila? Dozvolite mi da vas to pitam. I posljednje, htio bih podcrtati i međunarodni standard za reviziju koje mi imamo uh, u mojoj instituciji na temelju zakona. Moramo imati procedure za uh, procjenu rizika i to postoji u europskim uredbama. Moramo i također kontrole i testove koji su predviđeni u ovim uredbama. Također trebamo i postupke, testove i analitičke postupke i mogu vam reći da mi ovaj dokazni postupak nemamo u uredbama. U tome je problem u problemu odgovornosti. Trebamo dokazni postupak i trebamo neovisna tijela koja će provjeravati eh, onaj 2% koji se troši izvan ZPP-a, a za 98% to nije tako. A sada dolazimo do modela provedbe. Ako je on solidan, rekao sam vam koje su slabe točke koje se mogu poboljšati treba provjeravati eh, ono što je predviđeno uredbama Europske unije. I također temeljne transakcije više neće biti plaćanja konačnim eh, korisnicima, nego će to biti prijenosi državama članicama. Na kraju ćemo kontrolirati financijske transakcije između eh, komisije i država članica, ali ne trošenje e, sredstava ZPP-a unutar država članica. Hvala vam na pažnji. Neću vam oduzimati više vremena jer mi se čini da sam već prekoračio zadano vrijeme od 15 minuta. Hvala vam najljepša. Vaše izlaganje je bilo vrlo jasno i hvala vam što ste se držali zadanog vremena. Sada bih riječ dao povjereniku. Povjereniče, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedajući i pozdravljam sve zastupnike i gospodina Figureirda. Dame i gospodo, hvala vam što ste mi dali mogućnost da javno odgovorim na mišljenje revizorskog suda o reformi ZPP-a e, za razdoblje nakon 2020. godine. Mi smo uvijek sa Europskim revizorskom sudom e, u mojoj instituciji imali vrlo dobru suradnju. To vam možda neće tako se činiti do kraja mog izlaganja i zato to moram naglasiti. Naravno moram komentirati ovo mišljenje jer s mnogo toga se naravno ne slažem, ali prvo moram izraziti razočaranje e, što nažalost e, nisam imao na vrijeme E, to mišljenje i nisam imao vremena e, na to reagirati i e, to je možda povećava negativni karakter moje reakcije. Mi cijenimo ekspertizu i kompetentno mišljenje suda ali komisija se ne slaže sa čitavim nizom zaključaka u ovom mišljenju i kao što sam objasnio predsjedniku suda i predsjedniku ovog odbora mislimo da se mišljenje temelji na nekim lošim eh, interpretacijama i nesporazumima u odnosu na naš eh, prijedlog. Od eh, početka 2017. godine mi sa revizorskim eh, sudom razgovaramo o ovom prijedluku i 17.1.2017. godine osoblje revizorskog suda je provelo čitav dan eh, u našoj jedinici, u našem odjelu gdje su prikupljali informacije o ovom ovoj reformi i nakon toga smo e, s njima surađivali na izradi ovog mišljenja u jednom e, otvorenom procesu i ja sam u 2018. poslao dopis e, revizorskom sudu gdje sam dodatno obrazložio prijedlog komisije i novi model provedbe politike uključujući pitanje subsidijarnosti. U nekim slučajevima se sud nije uzeo u obzir neke informacije i neka objašnjenja. U nekim drugim e, slučajevima nisu e, dali obrazloženje za neke navodne pogreške, odnosno loše ocjene prijedloga, primjerice za definiciju e, prihoda poljoprivrednog gospodarstva, procjene učinka koju je komisija provela i za neka druga pitanja. Sada ću govoriti o ambiciji u pogledu zaštite okoliša. Sud je dosta kritičan u tom pogledu. Ja odbacujem zaključak revizorskog suda u odnosu na e, aspekt prijedloga koji se odnosi na zaštitu okoliša. Ovaj prijedlog za cilj ima povećati i pojačati e, zaštitu okoliša, primjerice u prvom stupu unapređenje e, uvjetovanosti za sva plaćanja i za sve poljoprivrednike. Zatim u prvom stupu imamo nove obvezne ekološke programe. Isto tako imamo obveze u drugom e, stupu, e, primjerice stopa od 30% za e, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Osim toga, države članice mogu e, provesti razne druge intervencije kako bi zadovoljile ili konkretne ili opće ciljeve zaštite okoliša u stupu 1 i u stupu 2 države članice imaju čitav niz alata na raspolaganju kako bi zadovoljile opće i specifične ciljeve zaštite okoliša. Isto tako, uh, ugradnja uh, okolišnih politika u ovaj prijedlog je povećana na razinu 20%. Isto tako, se e, drugi propisi povezani sa zaštitom okoliša povezuju sa propisima o ZPP-u. Čudi me jako što sud kaže o izravnim plaćanjima, posebice u kontekstu definicije prihoda poljoprivrednika. To je u skladu sa člankom 39. E, ugovora koji postavlja cilj, e, sveopći cilj ZPP-a koji dakle kao glavni cilj ima unaprijediti razinu života poljoprivrednika. Sud smatra da komisija nije dobro procijenila potrebe i da nije dala adekvatne ekonomske dokaze za e, svoju analizu. Pitam se, misli li revizorski sud da izravna plaćanja i poljoprivrednica moramo u potpunosti ukinuti? Oni pozivaju komisiju da radimo na temelju dokaza, a zatim odbasuju naše dokaze o prihodima poljoprivrednika mm, pogotovo kada se govori o usporedbi sa ostatkom gospodarstva. Procjena učinka koju smo mi proveli navodi detaljne rezultate o prihodima koji su povezani sa veličinom poljoprivrednog gospodarstva i čitav prijedlog u skladu je sa ciljem unapređenja života standarda poljoprivrednika. Ovaj naš prijedlog eh, ima najdetaljniju analizu do sada o učinku eh, ZPP-a na ruralna područja, ali sud je zanemario ove dokaze koje je predočila komisija i umjesto toga fokusira se na prihode ostvarene izvan ZPP-a i izvan poljoprivrednih gospodarstava kao što su oporezivanje, mirovine i tako dalje. Dakle, kako bih razjasnio stvari, moram naglasiti da je sveukupni cilj ZPP-a uključen u E, procjenu učinka koja je objavljena u veljači 2017. godine. To nam je bila obveza, a zašto je izostavljeno iz konačnog izvješća bilo je zbog institucionalnih razloga jer je to napravljeno na temelju zahtjeva e, nadzornog odbora jer kao što je bilo rečeno nije u skladu sa ugovorima ugovori, kao što je već rečeno, postavljaju opći cilj ZPP-a kako bi se unaprijedili e, životni standardi poljoprivredne zajednice. Komisija u tom, s tim u skladu nije mogla zauzeti nikakav drugačiji pristup e, procjena učinka kako bi pokazala koja dodana vrijednost upućuje na više različitih studija što je pokazalo da bi ukidanje ZPP-a dovelo do 18% smanjenja prihod, 80% smanjenja u prihodima poljoprivrednika što bi dovelo do smanjenja privlačnosti tog sektora i do napuštanja zemljišta. Dakle, učinak na proizvodnju u poljoprivredi je ogroman. različiti alati koje mi predlažemo zahtijevaju minimalnu razinu direktnih plaćanja. A mi smo u našem prijedlogu dali dokaze kako bismo obrazložili da su direktna plaćanja nužna za osiguravanje eh, prehrambene sigurnosti u budućnosti. Ove posljedice koje smo naveli zaista pokazuju poveznicu između izravnih plaćanja i održivosti poljoprivrede. Sada u malo vremena što mi je e, ostalo, želim se osvrnuti na ono što je e, revizorski sud rekao o novom modelu ostvarivanja politike, ali prošli ponedjeljak je e, pokazana značajna potpora novom modelu, a sud je ustvrdio da bi rezultati novog modela ovisili o državama članicama. Međutim, nakon toga kažu da intervencije gdje rezultati bi ovisili o usklađenosti e, krajnjih korisnika, e, te dvije izjave nisu usklađene jedna s drugom u prijedlogu stoji da bi uloga propisa Europske unije trebale služiti da državama članicama pomognu e, da e, provode svoje uobičajene e, zadaće. Vama kao zastupnicima Europskog parlamenta želim reći da Europska komisija vrlo ozbiljno shvaća zadaće koje se odnose na odgovornost i na prihvatljivost. mi vrlo ozbiljno shvaćamo tu svoju zadaću i pokušavamo povećati uspješnost u tom području. I moram naglasiti da imamo samo 2,2% stopu pogreške u posljednjih deset godina, a na to se uopće ne upućuje mišljenje revizorskog suda. Uopće se ne govori o uspjehu koje postižemo u postojećem upravljanju financijama i e, e, ZPP-om u širem smislu. Mi Stoga jednostavno ne možemo prihvatiti neke od zaključaka revizorskog suda i u dodatku koji sam sudu poslao ovog tjedna sam im detaljno objasnio E, loše zaključke do kojih su došli i e, ispravio sam ih e, s dodatnim dokazima. Ja pozivam članove ovog odbora da razmisle o izvješću koje su primili. Hvala vam na vašim prijedlozima unaprijed i radujem se raspravi koju ćemo voditi u nadolazećem razdoblju i nadam se da ćemo uspjeti postići ono što smatram da je zajednički cilj da moderniziramo i pojednostavimo zajedničku poljoprivrednu politiku. Zatim, što se tiče uspješnosti, ciljevi EU-a bili su utemeljeni na, tem, na onome što je bio rezultat e, procjene učinka. Radilo se o europskoj procjeni učinka. Mi imamo devet specifičnih ciljeva koji su izrečeni u prijedlogu i oni reflektiraju eh, ravnotežu između ekonomskih, socijalnih i demografskih eh, aspekata i eh, povezani su s drugim politikama Europske unije, a naglasak je na uspješnosti, na evaluaciji i na nadzoru. Pokušali smo ih e, osmisliti na realističan način i e, po prvi put imamo sveobuhvatni niz indikatora koji omogućuju solidno planiranje, provedbu e, upravljanja i ocjenu uspješnosti. Ti indikatori pokrivaju sve ciljeve, konkretno planiranje i procjenom. procjenu. Različite vrste indikatora koriste se za različite e, vrste zadaća koje imamo u e, upravljanju ZPP-om, a države članice će same odrediti e, značajne etape indikatora uspješnosti u skladu sa općim i specifičnim ciljevima ZPP-a. sud je ustvrdio da bi se više trebalo pažnje posvetiti ispunjenju ciljeva. Ja želim revizorskom sudu reći da napustimo klimu e, sijenja straha i usredotočimo se na financijsko upravljanje. Žao mi je što i razočaran sam što sud se ne slaže sa mnom. Ja ne predlažem sustav koji će krajnjem korisniku nametnuti nova pravila i opterećenje i da će poljoprivrednici plaćati zbog manjih pogrešaka. To su upravo stvari koje mi predlažemo promijeniti u ovom novom sustavu i zakonodavac će odlučiti hoćemo li unijeti te promjene ili nećemo. Bardzo dziękuję. Profesor Hvala, hvala vam gospodine e, povjereniče, doista beskreno vam hvala. Saslušavši gospodina povjerenika, mislim da možemo krenuti s raspravom. Na izvjestitelji mogu preuzeti riječ u ovom trenutku. Stoga, gospođa Hens Garcia će prva preuzeti riječ. Izvolite. Da, hvala, gospodine predsjedajući. Saslušala sam revizijski sud, saslušala sam komisiju. Pročitala sam dokumente, pročitala sam i odgovor komisije. Smatram da mogu reći sljedeće. Odluke revizijskog suda idu predaleko jer zapravo dovodite u pitanje izravnu pomoć koju primaju poljoprivrednici. A to je glavna, glavni oblik potpore unutar ZPP-a prihodima naših poljoprivrednika. Smatram da to predstavlja napad na sam model ZPP-a koji aktualno postoji na razini Europske unije. Mislim da kritika nije opravdana. Ne trebamo se lišavati toga, Moramo to pojačati. Korisnici ZPP-a pomažu ruralnim predjelima, a tamo postoji jedan realan problem, a to je demografski pad. Moramo također pokušati držati na životu sektor koji Europljenima daje kvalitetnu hranu po dobrim cijenama, a to je bilo mnogo teže da ne postoji ZPP. Radi se o nečemu što će spasiti život e, ne samo stočarima i poljoprivrednicima uopće, nego općenito europskim građanima, bar iz moje perspektive. Govorili ste o ciljevima na razini zajednice koje je moguće kvantificirati. To u ovom trenutku nema, smatram, mnogo smisla. Moći niz raznoraznih situacija u Europskoj uniji, od sredozemlja do E, Laplanda u Finskoj. Imamo e, toliku geografsku širinu, toliku raznolikost e, tla, mikroklima, da to znači samo jedno. Trebala bi nam izvješća koja bi zemlja članicama omogućila da definiraju situaciju u svakom pojedinom dijelu Europi, svakoj pojedinoj zemlji članice. Znači da drugčije situacije treba drugčije i tretirati, a da slijedimo vaše naputke. To bi značilo samo jedno, neuspjeh ZPP-a. I to bi samo potpomoglo, dakle, kritičare, a već ih ima dovoljno. Saslušavši gospodina povjerenika, čini se da ili niste shvatili objašnjenja koja su vam pružene, ili niste željeli čuti. Sve konzultacije komisije bila su javna. Proces konzultacija bio je potpuno jasan i transparentan. Sastajali su se s drugim nadležnim tijelima. Tijekom čitog procesa i kad kažete da uredba ne postavlja mjerilo za poboljšanje ekoloških rezultata, kako možete odrediti temeljnu vrijednost, ukoliko svaka zemlja članica mora diagnosticirati situaciju prije definiranja samih ciljeva. A sve mjere koje ulaze u taj cilj, svi pokazatelji, smatram da se tu trčalo pred rudom. Mislim da ste naprosto eh, previdjeli neke podatke. Da niste bili spremni na kompromis eh, s DJ Agrijem. No, ono što treba ovom odboru u raspravi u ovim izvješćima. Nisu se ove zabune, ni na raspravu o reformi. Mi moramo o tome govoriti zapravo u jednom eh, mnogo ravnomjernijem i pravičnijem kontekstu. Hvala. Gospodin Andriju, hvala. E, vrlo zanimljiva rasprava. Nalazimo se u, u instituciji koja je predstavlja samo srce demokracije, a rasprava je zaista interesantna i iskreno vam e, želim e, zahvaliti na ovom mišljenju moram reći da mi je rezultat e, vašeg rada vrlo interesantan, a dobro ste ocijenili da ova reforma nema dobru viziju i e, globalnu sliku e, cilja koji želi postići. a sve je to povezano sa e, prehranom, sa e, klimom i zaštitom okoliša. E, što se mene tiče, ne radi se o reformi ZPP-a, nego administrativnoj reformi. Dakle, ona počiva na dvije linije, na pojednostavljenju i na subsidijarnosti i mislim da to nije dovoljno, a državama članicama zaista treba prava reforma, prava tranzicija u poljoprivredi. I mi smo ovdje zaista žrtve ambicije europskog kontinenta, a ovo nam pokazuje, ukazuje na puno širi problem lošeg funkcioniranja Europske unije. I istina je, gospodine povjereniče, vi ste tehničke elemente reforme razradili, ali kao što nam je kriza mliječnog sektora pokazala, e, mi smo vam rekli moramo intervenirati, a vi ste rekli ne, ne, nema krize. Mi smo rekli da, ima krize, treba intervenirati. I vidjeli smo do kakve štete je to dovelo. Mi od početka govorimo da ova reforma nije u skladu sa izazovima koji su pred nama a ovo mišljenje je to i pokazalo. E, mislimo da se tu zaista radi o jednostavnoj renacionalizaciji, da se ne radi o ambicioznom odgovoru na zajedničke europske probleme. Nama je potrebna strateška, e, strateški odgovor e, koji vodi računa o zajedničkoj viziji, a, a zajednički cilj nam treba biti e, prehrambena sigurnost na razini europskog kontinenta i mislimo da ovaj prijedlog nije na razini izazove s kojim se suočavamo. E, gospodine Figure Rado, e, govorite o tome da izravna plaćanja nisu dovoljna da garantiraju prihode poljoprivrednika mislim da povezati prihode e, poljoprivrednika sa e, plaćanjima koji nisu proizvodno vezana isto tako nije e, odgovarajući pristup ali ono što ja želim reći, e, odnosno ono na što se želim osvrnuti, jest e, aspekt zajedničkog tržišta i aspekt tržišnog natjecanja. E, imam pitanje što možete nam reći o poveznici između zajedničkog tržišta i općenito tržišnog natjecanja u odnosu na strateške planove, dakle nacionalne strateške planove. To je bilo moje prvo pitanje. Zatim, kako vi vidite e, razvoj e, politike ruralnog razvoja u e, skladu sa trenutnim proračunskim politikama? Mi se bojimo, ja se bojim da će ruralni razvoj biti žrtva smanjenja proračunske omutnice koja nam je na raspolaganju. Hvala. Gospodine predsjedajući i gospodine Figueiredo, gospodine povjereniče, hvala vam na svemu što ste nam izložili. Ukoliko smo malo neutralni, nemojte se dati zavarati. Nama je jasno da revizorski sud također ima zadaću koju mora ispuniti. A i povjerenik mora odgovoriti na to. Mene je pomalo iritiralo da se sud osvrno isključivo na plaćanja krajnjim korisnicima. Smatram da nam svima mora biti pomalo pred očima činjenica da se tu radi o obiteljima, poljoprivrednicima koji proizvode hranu. I to ne hranu, nego isto tako i rezultate koji doprinose okolišu, kulturi i socioekonomskoj slici. Što mi moramo poduzeti? Moramo politički vrednovati, moramo naći pravu ravnotežu i na temelju toga izvući zaključke. U ovoj raspravi o delivery modelu e, komisije kako bi se mogli doprinijesti dakle, toj raspravi na konstruktivan način. nje konkretna pitanja za revizorski sud. Glede njihovog izvješća. Dakle, imamo rad na horizontalnoj uredbi i tu su potrebno još danje razjašnjenja. Adekvatna sigurnost za određene dakle uvjete, mehanizme, vi želite dakle da komisija ukine sve kontrole provjere na licu mjesta hoće li sami mehanizmi biti dovoljni da se zameni sve to i e, pitanje dakle ovih mjesta za ovjeravanje, za certifikaciju u prijedlogu se do velike mjere povećavaju kako zadaci, tako i potrebne kvalifikacije. Ove procedure koje se predviđaju, mogu li one zajamčiti da će na raspolaganju doista biti tehnička znanja i vještine koje su potrebne za ispunjanje tih zadaća? I radi se isto tako o akcijskim planovima, strateškim planovima zemalja članica u kojima zemlje članice sama određuju e, ciljeve. Ukoliko prekorače sve ovo za više od 25%, onda moraju izraditi akcijski plan. Smatrate li da je to prikladno kao instrument u smislu toga da se može formulirati jedna nepristrana analiza i vrednovanje ciljeva? I isto tako što mislite o ovim kontrolnim e, vijećima i u jednom i u drugom stupu dakle imamo e, razne stope u prvoj i drugoj 1% što se ruralnog razvoja tiče 5% a sad imamo strateške planove gdje se to sve spaja pa onda bi valjda trebalo isto učiniti sa stopama a ukoliko je to tako na kojoj razini u krajnjoj liniji. Radi se o tehničkim pitanjima, no u mom izvješću čini se da se radi o elementarnim aspektima Rekla sam dakle političko vrednovanje, to je procjena i na kraju rezultati. Jer sve ćemo to morati braniti pred poljoprivrednicima, to je naša zadaća. Ukoliko surađujemo na tom planu u ovoj razmjeni stajališta, možda i dobijemo neki konkretan rezultat. Nisam toliko kritična kao mnogi drugi u tom smislu. Ja želim intenzivno sudjelovati na suoblikovanju novih politika. Hvala. Hvala, sad riječ predajem koordinatorima. Molim vas, budite kratki, gospodin Ges. Hvala, e, gospodine predsjedajući i hvala gospodinu Figeiru, a isto tako gospodinu povjereniku. Čuli smo dakle sve ovo što se općenito tiče financiranja i plaćanja. Međutim, bilo bi dobro da mi kažete zbog čega je ova vrijednost konkretno povlačite tu 40%. A s druge strane, dakle, postoje mnoga druga politička područja koja se uopće ne reguliraju na taj način u Brislu. I situacija je bila potpuno drugčija da sravnimo i jedno i drugo. I to bi trebala biti, dakle, vaša zadaća. Imamo preko 10 milijuna e, obitelji poljoprivrednika koji su odgovorni za preko 40 milijuna radnih mjesta preko milijarda ljudi je ovisna o njihovoj hrani. I ukoliko to je na umu, da se zapravo radi o smiješno malim brojkama, a vi sad tu govorite o, govorite o 1%. Mislim da bi trebalo malo razmisliti o tome kako nastupiti naspram tih činjenica u javnosti. Poljoprivredni nije toliki primatelji subvencija. Koliko se to ovdje pozdravlja? 27.7.1961. E, dobio sam e, vozačku dozvolu. To je bilo 250 eura e, ukoliko preračunate na danišnje novce, a prije toga je, je cijena bila još niža a da je cijena žita konkretno bila drugčija, onda bi zapravo sve te stvari drugčije trajale, drugčije dakle stajale i iz perspektive, iz današnje perspektive 16 16 puta su se neke stvari povećale. I šta bi danas koliko koštalo? poljoprivreda mora dati potpuno druge rezultate kako bi doprinjela dakle dobrobiti i blagostanju u Europe i to je dakle glavna poruka. Imate i Milendorfersku studiju iz 1990. godina gdje Milendorfer također kaže čitav niz stvari o tome u Bavarskoj i daje konkretne podatke. Dakle, nemojte tu raspinjati poljoprivrednike i poljoprivredu. Naš je cilj da surađujemo e, na tome da nam poljoprivreda ima čitav čim bolje rezultate. Mi ćemo surađivati s time na tom području s komisijom. Nisam siguran koliko će toga rješavati na briselskom, a koliko na nacionalnom nivou sam siguran da ćemo dobiti dobre rezultate. Hvala. Hvala gospodine Predsjedajući, pozdravljam gospodina Figerida i zahvaljujem na izvješću, a isto tako pozdravljam i povjerenika Hogana koji su nam dali potpuno različite kuteve gledanja na situaciju, ali zahvaljujem jednom i drugom što su doprinijeli daljnjim elementima dakle ovoj raspravi. Mi smo dakle su eh, zakonodavci i na nama je da nađemo najbolje rješenje. Naravno, revizijski sud obavlja svoj posao kontrola s jedne strane i s druge strane usmjeravanje budućih koraka. Međutim, moram reći da treba na pravi način uzeti u obzir i posebnost poljoprivrednog sektora. Ja bih se vjerojatno više zadržao na učinkovitosti izrednih plaćanja i sve tako na vrednovanjem raznih drugih aspekata u smislu ekološkog učinka. I u jednom i u drugom slučaju radi se dakle o sektoru koji je pomalo specifičan i izravna plaćanja svakako treba podržati u svakom smislu. Radi se o specifičnosti sektora. Isto bi se moglo reći i za ekološke mjere. Mjere upravljene na okoliš. Imamo dakle ove ekološke programe na neki način tu se mogu dakle ovi jazovi premostiti. U svakom slučaju moramo nastaviti u, u e, naznačenom smjeru, ali slažem se s sudom, smanjenje količine provjera moglo bi i dovesti do smanjenja kvalitete u smislu učinkovitosti konkretnih rezultata naročito ukoliko se e, provjere ne provode na učestao i legitiman način na nama će biti tijekom nadaločih tjedana da pokušamo osmisliti dakle neki kompromis. U svakom slučaju zahvaljujem vam na svim ovim aspektima koji ste doprinijeli našoj raspravi. Hauslag, izvolite dvije minute. Na revizorskom sudu baš i ne zahvaljujem na ovom izvješću jer ste nam stavili sol na ranu. Pitanje je dakle velikog cilja ovih reformi kako ćemo dalje i druga stvar, dakle naslovi. Što se tiče ciljeva na klimatskom području, tu se stvarno postavljaju i otvaraju neka konkretna pitanja. Jasno mi je da vaši članovi dakle, smatraju da je to e, super i da im se sviđa to. Međutim, isto tako mi iz druge strane moramo pogledati što se od toga može uklopiti u scheme i u način na koji mi vidimo stvari pitanje provjere. DJ Agri izgubio je mnogo ljudi i siguran sam da im to otežava rad. Međutim, to ne znači da ćemo mijenjati naslove u politici po tom pitanju. No, u svakom slučaju, moramo dobro slušati dakle, gospodina Hogana, i to što je on rekao o izrednim plaćanjima, na koji način se tu može stvoriti određena sigurnost za poljoprivrednike. Dakle, plaćanja po hektaru, po površini doista nemaju veze s tim aspektom i kako novac može doći do poljoprivrednika. Pola plaćanja, svaka studija ukazuje na to, zapravo e, to završi dakle u e, džepu onoga koji tu zemlju daje u najam. I znamo koje su brojke, 80% dakle u prvom stupu to, to nije dakle put u budućnost, to je možda samo krizna mjera kako bismo čim više novca doturili e, poljoprivredniku. Imamo dakle i klimatske ciljeve i tu nećemo postići ono što želimo plaćanjima isključivo iz prvog stupa. Bilo bi dobro možda da me saslušate dok vam govorim, a da ne razgovarate s drugim ljudima. Ne, nisam još došao do kraja. Mislim da je bilo dobro da se sluša što delegati žele reći. Ukoliko tražite dakle ekološke mjere morate ih točno opisati. Ovo što imamo tu je veoma općenito, tako da na kraju krajeva ne znamo točno što se očekuje, to ne može tako. Situacija neodrživa po pitanju bioraznolikosti i klime. Tu sve mora biti logično i treba biti moguće shvatiti o čemu je riječ. A tu po pitanju dakle održivosti nemamo takvu situaciju neće biti bolji ni u budućnosti ukoliko nešto ne promijenimo po tom pitanju. To bi bilo to od mene. Smatram da doista moramo dobro razmisliti s tim stvarima i e, prilagoditi politiku u tom smislu. Hvala. Hvala, molim vas da budite kratki i da se držite. Vremensko ograničenje od sada nadalje, minuta svakom, izvolite. Hvala. Pozdravljam neke aspekte ovog izvješća, naročito pojašnjenja po pitanju konkretnih brojki. Također pozdravljam pojašnjenje u odnosu na maksimalne iznose na plafone, dakle to je 15% troškova. Mnogi od nas već dulje vremena tvrde to i niti povjerenik nije to demantirao. Pitanje je dakle konteksta VFO-a i što će podržati vlade u tom smislu, dakle veći doprinos proračuna Europske unije, a ZPP je doista veoma, veoma važan za sve nas, za naše zemlje. Također podržavam to što sam u izvješću potvrđuje da nema dakle tih maksimalnih vrijednosti u okviru prijedloga komisije. Radi se dakle o enormnim svotama koje su plaćene veoma malom broju aktera, će se tako nastaviti zbog toga jer postoje određene lakune i jazovi. Što se tiče izravnih plaćanja, radi se o političkom pitanju i u tom smislu ne slažem se sa stajalištem suda. Uglavnom se radi o tome da uklonimo čitavu kategoriju, a koliko posegnemo za time, uklonit ćemo i mnogo poljoprivrednika, što bi se doista veoma e, neugodno odrazilo po, pitanje, po pitanju hrane, dakle dostupnosti hrane i e, čitavom nizu ekoloških čimbenika. Ono što nam treba po tom pitanju jest ravnoteža i da sredstva nađu pravog eh, adresata. Hvala gospodine predsjedajući da ova rasprava mi je veoma zanimljiva. Mislim da smo nešto slično dakle rekli već i jutros. Svima nam je jasno da u prvom problem. I eh, prijedlog povjerenika Hogna pokušava riješiti te probleme u mnogim aspektima, ali mnogo ih je još i ostalo i u drugom stupu. Ukoliko zaboravimo potpunosti na povijesni model, dakle kažemo dva e, hektara tla, jedno kraj drugog i imaju uz iste uvjete i kako zapravo dakle te uvjete protegnuti na tisuću hektara. Imamo čitav niz takvih povijesnih primjera drugi pak ima 100 hektara zbog toga jer i ima travnatu površinu. Međutim, e, to treba dakle postaviti sve u ekvivalentne kategorije i sravniti jedno s drugim u nekoj konstruktivnoj perspektivi jer inače ništa neće funkcionirati. Samo u mojoj regiji imamo 3000 e, dakle, hektara površina e, platformi visoko u planinama u Alpama koje su u najmu, koje se koriste na vrlo specifične načine i dakle tu je pitanje na koji način se to koristi i može sravniti. Dakle, što je doprinos u smislu e, doprinosa ekologiji, u smislu klimatskih promjena, borba protiv klimatskih promjena. Prije no što sravnio se te neke stvari ne može ništa poduzeti po tom pitanju. dakle te neke središnje probleme koje ukoliko ih ne riješimo, ukoliko ne ne dajemo novce onima koji nastupa inicijativno i koji nose sa sobom dakle rješenje za budućnost. Moramo se dakle biti spremni podvrgnuti kritici e, kako revizorskog suda, tako i e, europskog poreznog obveznika. Izvolite, mislim da je ovo fascinantno, dakle, kako se ljudi za glavnim stolom svade. Ovo je možda najzanimljivija rasprava u kojoj sam ga svjedočio. Revizorski sud je jedna od e, institucija koje poštujemo u Europskoj uniji zbog toga jer komisiji guraju podnos realnost. I tu isto tako ima nekih realnih e, faktora. Mm, posto dakle za, za proračun p-a treba potrošiti na klimu. Dakle, toliko i toliko novaca godišnje. Pitanje je tko je zainteresiran za to. Oni kreću da u poljoprijednice. poljoprivrednice. Što oni tamo rade? Poljoprivrednicima je veoma lako dokazati da radi to što bi trebalo raditi. Ima toliko i toliko posto ovoga, onoga, nema više traktora, nema više usije, više ne odlaze te zemlje, dakle CO2 emisije tu uređen stvar, dakle super. Drugi mu kaže, dakle ja proizvodim manje mesa, zbog toga sam smanjio broj glava stoke. Treći može reći, ja više ne proizvodim toliko emisija e NO, zbog toga jer sam poduzeo te, te, te i te korake, to smo obavili, eto, križić tu, kockica tamo, no što? Onda imamo, dakle, manje hrane koja se proizvodi, dakle, na tom proizvodim dobru i kamo sve to ide, što nam je cilj, poboljšati vrijeme, klimatske uvjete, pa gospodine revizoru, želim vam svaku sreće, nisam siguran da ćete baš uspjeti u tome. A s pozitivne strane, dakle, što možemo učiniti? Antimikropska rezistencija. Dakle, tu možemo učiniti čitav niz konkretnih mjera poduzeti, da sad ne nabraja, možemo uloziti dakle, u znanstvena istraživanja, i tako dalje koji je povećala rezistentnost. Sve se to može provjeravati, možemo plaćati kompenzacije, to je također podložno reviziji. Možemo, možemo, ono bolja ventilacija, uvjeti u kojima se drže životinje i tako dalje i tako dalje. Pan Vazon. Hvala, gospodin Vazon. Hvala, hvala predsjedatelju, hvala govornicima. Vaša reforma ne govori ništa o trenutnom neuspjehu ZPP-a. Što se tiče načela subsidijarnosti, vi tu vraćate određene ovlasti državama članicama i to zvuči na prvi pogled kao prva vijest e, za one koji su za više suvereniteta, međutim to zapravo nije slučaj zato što radi se o isplatama državama članicama na temelju rezultata. Dakle, još uvijek se radi o istoj vrsti ucjene. To će uvijek i biti slučaj u pogledu okolišnih mjera i kontrola. A ono što e, nas vrlo zabrinjava jest što e, vaš prijedlog ničime ne regulira distorsije tržišnog natjecanja jer komisija ne može e, reagirati na temelju provođenju tih ekonomskih mjera koje vi predlažete. Kako vaš e, paket e, za razdoblje nakon 2020. E, odgovara na ciljeve 39. članka na koji se vi konstantno upućujete, a nikako ga ne uspijevate primijeniti? Hvala. Gospođa Katajne na jednu minutu. Hvala. Želim zahvaliti Revizorskom sudu na sveobuhvatnim detaljima u ovom izvješću. Slažem se sa glavnim idejama njihovog izvješća. Mislim da je komisija ipak dala dobar prijedlog i trebali bismo biti za novi pristup kad ćemo dati mogućnost državama članicama da razviju sustave kontrole i praćenja kojima ćemo, će oni razvijati svoje vlastite specifičnosti. Mislim da nije potrebno nakon ovog sustava temeljen na uspješnosti izgraditi sustav koji se temelji na vlastitom modelu u kojem bismo trebali se riješiti prijedloga komisije. Upravo suprotno, trebali bismo smanjiti birokraciju. Ne trebamo dvostruki sustav i podvostručenja. E, ja se slažem da model koji se temelji na uspješnosti i njegovi indikatori i mjere se trebaju bolje odrediti i trebamo imati više specifičnih odredaba o tome, trebamo imati E, pozitivno viđenje tog modela temeljenog na uspješnosti i to se treba širiti i na druge područje. Gospodin Flanagan, Mislim da će svi biti zgroženi činjenicom da će se smanjiti novac za ZPP. Sjećam se u odboru e, Bađ ne biste bili toliko iznenađeni idejom da su neki htjeli to Htio bih prenijeti jednu poruku ljudima u sali. Ja se ne slažem s time. E, najveći problem za ZPP je da ignoriramo upozorenja i da danas plaćamo ljude za nešto su radili prije 25 godina. To se treba riješiti s rezultatima i znati zašto ljudi dobivaju novac za nešto što su napravili prije 25 godina. U odboru BAđ e, posljednjih godina smo to kritizirali, dali smo potporu ZPP-u, a ipak se novac za tu politiku smanjuje. Budite oprezni, sve više ljudi se uključuje u to pitanje ovdje u parlamentu, u odboru Agri, trebate ih saslušati, inače ćemo imati ništa u šaci. Hvala gospođo Ribeiro. Hvala predsjedniče. Joao Figueredo je vrlo dobro predstavio analizu revizorskog suda. Analiza nije e, politički čin, rekao je na samom početku, ali tu postoji problem. S jedne strane, on je predstavio u svojoj analizi neke kriterije kontrole, ali s druge strane ta analiza mi se čini upravo političke prirode, pogotovo kad je doveo u pitanje izravna plaćanja i doveo u pitanje dugoročnu viziju ZPP-a. U ovom prijedlogu nemamo nikakvu izmjenu što se tiče ciljeva ZPP-a. Pa zašto smo onda došli do ovako općenite analize? Što se tiče samih kontrola, e, tu možemo imati problem na razini država članica, ali i na nacionalnoj razini, dakle na nižoj razini. U čemu je problem E, u odnosu sa nacionalnim vlastima ili je kompleksni sustav? Sustav je prekompleksan i različit za svaku državu članicu. Koja bi bila diferencijacija u odnosu na sadašnji model? Hvala. Gospodin Buda. Hvala, predsjedniče. Ja odbijam ovo mišljenje Europskog revizorskog suda zato što je to političko mišljenje. Vi niste dali nikakvu ocjenu um, koja ne bi bila politička. Drugo, ne možete cenzurirati neke politike koje odlaze u određenom smjeru, ali vi možete reći koristi li se novac u skladu sa e, utvrđenim pravilima ili se novac zloporabi. To vi možete reći. Što se tiče izravnih plaćanja, vi vidite ta plaćanja u crno-bijeloj boji, ali što nam više kažete, što nam više možete reći o efikasnosti koja se više ne prenosi u prihod e, poljoprivrednika, nego svjedočimo depopulaciji određenih područja. Trebali bismo ova plaćanja vidjeti u širem kontekstu. E, bojim se zbog toga što ste rekli da ne možete kontrolirati novac koji odlazi od komisije do država članica, to, za to ste rekli da možete, ali dalje ne. Vi biste trebali pojednostaviti ove kontrole i standardizirati ih na razini Europske unije. Hvala da gospodine povjereniče brinama ukoliko vi, vi tu kritiku i na neovisne institucije kao što je naš revizorski sud na taj način gurate sa stola za kojim se raspravlja. Ne znam je li to e, baš e, dobra osnova za e, razumnu raspravu o svim ovim problemima. Ja smatram da bi trebalo bolje razmotati što oni kažu. Gospodin Figuereda. Možete li sagledati uopće na čemu se temelje ovi nesporazumi? Kako ste vi to rekonstruirali. I što se tiče renacionalizacije, dakle tu imamo problem koji razne zemlje, u kojem razne zemlje dakle, koriste razne standarde koje treba vrednovati na druge načine. I veoma je teško shvatiti kako stoje stvari, do koje mjere na taj način možemo ispuniti ciljeve. Dakle, to je rasprava koja treba već dulje vrijeme, možda se možete dakle odrediti o tome. Jedna stvar, dakle, koju ne mogu E, prešutiti kolegi Arbetu kažem. Dakle, to je prije globalnog tržišta, dakle, te poljoprivredne politike o kojima vi govorite. Moramo se okrenuti od te dogme, i inače ćemo satirati vlaste poljoprivrednike u ponor. Gospodin Tarabela. Merci, président, monsieur Figueredo. Hvala, gospodine Figueredo, Ja cijenim izvješće revizorskog suda jer e, ukazuje na neke kontradikcije i e, način na koji mi e, dajemo potpore, a koji nije uravnotežen i često dolazi do nepravilnosti. Isto tako naglasili ste način na koji se potpora daje po hektaru i to ste dobro analizirali. Mene zanima drugi stup postoje li izvješća osim ovog vašeg koja pokazuju da e, sredstva loše ili nedovoljno koriste određene države članice jer e, čujem da novac ne dolazi do e, ruralnih područja je li taj novac se koristi za druge stvari ili što se točno događa E, hvala lijepa. Mm, gospodine Danta, e, hvala vam. Mi smo svi u e, vlastitim izbornim jedinicama prisustvovali kontrolama u poljoprivrednim gospodarstvima i vidjeli smo do čega dolazi sa pravilima koje imamo na snazi, primjerice sa brojanjem broja hektara i zbog nekih dva metra kvadratnih koji poljoprivredniku zbog nekog besmislenog pravila ne omogućavaju da dobije potporu. Mi e, smo htjeli politiku koja se temelji na rezultatima, a koja ne počiva isključivo na ograničenjima. E, meni je jasno koja je vaša e, zašto odnosno tu politiku temelju na rezultatima ne prihvaćate obje ručke. E, s druge strane, rekli ste da prijedlog komisije u postojećem obliku ne omogućuje vam da ocijenite regularnost i troškova, odnosno izdataka. E, kako biste vi promijenili taj prijedlog e, da e, odgovorite na taj izazov? Gospođo Migines, hvala, hvala na vašim prezentacijama. Evo samo primjedba. Bilo bi mi drago kad bi revizorski sud preuzeo ciljeve E, ZPP-a kako bi govorio o problemima dohodka i izazovima okoliša i kad bi se stavila cijena u pogledu okoliša o tome i kad bi nam dala nekakav proračunski okvir u kojem bismo mogli raditi. Mislim da bi bilo pozitivno to napraviti jer bismo onda mogli pažljivije vas saslušati ako nam budete dali ovakvu analizu. Kao drugo, slažem se s vama kad kažete da e, nismo sigurni kakva je dugoročna vizija zato što se dugoročna vizija skraćuje zbog realiteta proračuna. Možda se možete osvrnuti na to. Što se tiče toga da nema jasnih dokaza za veliku ulogu izravnih plaćanja, pitajte poljoprivrednike u mojem biračkom okrugu koji potpuno su ovisni o ovim plaćanjima. Pitajte njih za dokaze i oni se boje da će doći do rezova. Morate uzeti u obzir ciljeve prihoda ZPP-a i želju poljoprivrednika da nešto naprave za okoliš, oni to već rade i žele činiti više, ali im ne pomaže rasprava koju vi vodite sa DG Agri. mislim da ste se trebali sastati prije objavljivanja ovog izvješća, a ne da sada vodite raspravu nakon objavljivanja. Gospođa Hojbuh. Ja, herzlichen Dank, Herr Hvala gospodine predsjedajući i hvala revizorskom sudu. Pozdravljam vaše izvješće zbog toga jer nas podržava u radu. Međutim, nije tu e, e, meta kritike poljoprivrede, nego način koji se izdvajaju novci. To je veoma važna instinkcija i to treba reći i poljoprivrednicima. Smatram da je izvješće upravo njima najkorisnije jer ih želimo učiniti otpornijima za klimatske promjene, ali isto tako i za socijalne izazove koje će biti pred njima. Za sve to treba nam novac, a u okviru ZPP-a ga moramo potrošiti na, tak, na pravi način da ispunimo ciljeve. Na taj način ćemo pomoći dakle poljoprivrednim i, i poljoprivrednicima i njihovim obiteljima, a umjesto dakle da ih izložimo kritici. Moramo se isto tako rastati od ove uh, e, predođbe da se pitanje hiperprodukcije može riješiti izvozom. Hvala. Hvala gospodin Kalambijer. Hvala. Ja ću iskoristiti ovu raspravu je li novac dobro upotrebljen ili ne. Što se tiče izravnih plaćanja koja u teoriji omogućuju dostojan život poljoprivrednika, ja ću vam opisati u tom kontekstu situaciju na terenu. Pred nekoliko tjedana s jednom delegacijom našeg odbora sam otišao u Bugarsku, sastali smo se sa nacionalnim vlastima koje su nadležna za poljoprivredom. Što su nam rekli? Rekli su nam nešto što je katastrofalno. 80, odnosno 90% izravnih plaćanja idu 6 posto poljoprivrednika u Bugarskoj. Potpredsjednica je govorila o 85% eh, za 10%, odnosno 85% izravnih plaćanja za vlasnika, a ne eh, za e, ljude koji zaista rade kao poljoprivrednici. 350 e, tisuća poljoprivrednih gospodarstava imaju manje od 5 hektara, a komisija još uvijek, e, odnosno i dalje predlaže da smanjimo ZPP. Mislim da moramo promijeniti metodu. Gospođa Hvala. U uredu sam slušala e, prezentaciju izvješća i imam konkretno pitanje Revizijskom sudu. Hvala im na izvješću. Što se drugih područja Europske unije tiče, imamo li e, slične, neperformantna plaćanja kao ovdje? Postali drugi sektori ekonomije za koje se može reći isto? Tu govorimo konkretno plaćanja plaćanju koje su na površine. To me za, dakle, zanima. I drugo pitanje. Koliko se radi o socijalnim rezultatima, danas se naglašava, dakle, da to treba graditi na takav način, da to živi dulje od samog poljoprivrednika. Ukoliko imamo takve dugotrajne stvari, ulaganje rezultate, imamo li isto tako u Europi takve rezultate u nekom drugom sektoru gdje nema dakle istovrsne kontrole e, prihoda. Ovdje imamo jednu situaciju gdje se novci izdaju, da se zapravo uopće prvo ne utvrđuje jesu li potrebni ili ne. Hvala, dame i gospodo. ne pamtim kad smo zadnji put imali ovakvu živu raspravu. Čini se da nemamo još mnogo vremena na raspolaganju, ali prvo dajemo riječ Europskom revizorskom sudu, nakon toga ćemo čuti povjerenika. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao prvo, zahvaljujem na svim pitanjima koje ste postavili. Vrlo mi je drago što je mišljenje Europskog revizijskog suda potaknulo tako živu raspravu. To je jako važno i meni je jako drago zbog toga. Bojim se da ne mogu odgovoriti na sva vaša pitanja jer ih ima mnogo. Ponekad ste se ponavljali u vašim pitanjima, ali ste stvari sagledavali iz drugačijeg gledišta. E, svakako sam vam na raspolaganju, mogu se vratiti i idući put odgovoriti na sva vaša pitanja. A sada imam samo 10 minuta na raspolaganju. Ako mi predsjednik dozvoli, prvo ću E, ja govoriti, a nakon toga ću kolegu iz Europskog revizorskog suda zamoliti da preuzme riječ i odgovori na neka stručnija pitanja koja su postavljena. Ukupno 10 minuta, obećavam. Sad ću prvo ja dati neke odgovore. Kao prvo, što se tiče općih e, e, primjedbi koje je dao povjerenik, moram reći da je istina da smo od siječnja surađivali s komisijom. Službe suda i komisije su se sastajale i raspravljale, ali od samog početka a mi e, smo u, tek u lipnju saznali kakav će biti konačni prijedlog. Na svim našim sastancima bilo je jasno da će postojati neke dvojbe vezane uz glavni, glavne točke koje sam ovdje spomenuo. Naše konačno mišljenje nije iznenađenje za komisiju. Oni su znali koje su bile naše dvojbe. Dobili smo 16. listopada pismo gospodina Hogana, pažljivo sam ga pročitao i mogu vam reći da su svi već znali koji su bili argumenti zato što su oni bili na stolu već pri sastancima naših službi. Ne znam smijem li to sad reći, je li dozvoljeno reći da sam krivo shvatio prijedloge komisije. To nije točno, ja sam ih pažljivo proučio riječ po riječ, rečenicu po rečenicu, vrlo detaljno i ja tvrdim da sam, tvrdim da sam prijedlog jako dobro shvatio. A sad ću svoje shvaćanje i svoje razumijevanje pokazati u svojim odgovorima. Što se tiče ambicija, u našem izvješću mi tvrdimo kao prvo da ne znamo što će se dogoditi zato što većina stvari koja će se dogoditi ovisit će o e, izboru država članica. Ovisit će o procjeni komisije. O tome kako će komisija procijeniti te izbore. Ne znamo koje će kriterije komisija primjenjivati prilikom svoje ocjene. Mi smo također pitali kako možemo sa sigurnošću reći da je doprinos ZPP-a za okolišne ciljeve nešto što će iznositi 40% kad trenutni ZPP kao cilj ima 19,6%. A mi smo u našim revizijama vidjeli da taj cilj nije bio promjena. Kako možemo reći da ćemo prijeći od 19 i nešto posto na 14 posto? Kako možemo to eh, opravdati? Ne vidimo nikakav opravdan razlog, a ja sam revizor i ja imam obvezu to reći. Što se tiče izravnih plaćanja, moram biti vrlo jasan. Europski revizorski sud nije ni za ni protiv izravnih plaćanja. To uopće nije pitanje, radi se o političkoj odluci. Ali ako su zakonodavci donesu odluku da se zadrži kao glavni instrument izravno plaćanje koji predstavlja više od 70% onda treba biti jasno koji je temelj te odluke za mene je u ovoj jasnoj raspravi proizašlo to da temeljni razlog nije jasan jer ste i vi podijeljeni. Postoje ekonomski razlozi koji pokazuju da opcija zadržavanja direktnih plaćanja je nešto oko čega ste podijeljeni vi trebate pokazati vaše dokaze, temeljne činjenice. Gospođo Garcia, ja e, nisam protiv direktnih plaćanja. Isto ću reći gospodinu Mekartiju, ja ne napadam izravna plaćanja. To nije politička vizija. I još nešto. Gospodin Hogan, povjerenik, rekao je da financijsko upravljanje u poljoprivredi je bilo vrlo uspješno. Da, točno je, ali Europski revizorski sud je to rekao u godišnjem izvješću prije dva ili tri tjedna. To je glavna poruka. Točno je, da je došlo do velikih poboljšanja koristeći sve instrumente da bismo postigli te rezultate, dobre rezultate u pogledu financijskog upravljanja. Ali ono što Europski revizorski sud kaže je to da vi sada nešto poduzimate, nešto mijenjate, a to može dovesti u pitanje ta dostignuća ne tražim od vas da činite male kontrole, ne tražim od vas da povećate administrativno opterećenje za poljoprivrednike. To nije upitno. Pitanje je za mene zašto uredbe ne predviđaju to da svi rashodi trebaju biti u skladu s europskim zakonom. Rekli ste 2% rashoda. A zašto certifikacijska tijela koja rade svoj posao u državama članicama u pogledu kontrele, kontrole e, zakonitosti, zašto ta certifikacijska tijela u budućnosti više neće imati tu ulogu? I moram vam reći da ne traži sud od vas da vi to napravite. Ja vam postavljam pitanje zašto vi to tražite u općoj financijskoj uredbi, ali to ne tražite u onome što predstavlja 30% proračuna Europske unije, to su rashodi ZPP-a. To je e, nepoklapanje dviju stvari. Moram vam reći da je to tako. Gospodine Buda, praćenje novca se dogodi tek u trenutku revizije. Imate još samo dvije minute. Da, ali prije tog trenutka mi moramo se osvrnuti e, zakonodavcu i posljedicama njegovog djelovanja, koje su opcije. Pratit ćemo tijek novca nakon toga i praćenje pravila koje ćete vi donijeti, ali to nije trenutak da biste to učinili. Sada ću Pitera moliti da iznese neke stručne detalje. Hvala. Gospođa Müller je pitala nešto više o akcijskim planovima. E, koji bi se pokrenuli ako postoji razlika već od 25% između planova i rezultata. To je velike, velika razlika. Uspjeh ovog prijedloga ovisi o pokretanju akcijskog plana i o tome da akcijski plan onda bude uspješan. Ali moglo bi e, proći dosta vremena prije nego što države članice odgovore na to. Ne znam hoće li to biti u roku koji je za to predviđen. Ako je netko e, željan čuti više detalja o e, niskoj razini stope pogreške, možemo o tome produbiti kasnije. Bardzo dziękuję. Povjereniče, izvolite. Hvala. I mi volimo da nas e, se pohvali s vremena na vrijeme i to želimo da i revizijski sud učini. Zato sam e, spomenuo e, stopu pogreške. Godinama je ta stopa pogreške bila previsoka, a sada na 2,2%. To pokazuje da sustav funkcionira i to zahvaljujući radu koje obavljaju su zakonodavci i DJ Agri i Agencije za plaćanje državama članicama. E, ono što sam ja rekao jest, e, odnosno ono što je izvješće reklo jest da e, nema dovoljno dokaza za prijedlog komisije, a mi smo im dali dokaze. Što je više intervencija, to vam više kriterija prihvatljivosti treba, za to vam trebaju smjernice, za to morate i uvesti kontrolu i to je sve veća birokracija, sve veće birokratsko opteređenje i e, ja cijelo vrijeme slušam od država članica i od e, zastupnika da nam je potrebno smanjenje administrativnog opterećenja rješenja. I evo, to je cilj našeg prijedloga. Međutim, moj, prigo, moj cilj nije danas da branim prijedlog komisije, nego da zaista ukažem na ono što je bila nepravedna kritika eh, revizorskog suda i mislim da je zdravo da revizorski sud e, i komisija na transparentan način e, pred očima javnosti mogu voditi ovakvu raspravu. Ja nemam sumnju to da će revizorski sud u buduće uzimati u obzir e, prijedloge komisije. Imali ste priliku e, održati razminu mišljenja danas e, i na temelju toga ćete odlučiti što ćete odlučiti u budućnosti. Radujemo se zajedničkom radu u nadolazećim tjednima, mjesecima, možda čak i dulje, ali mislim da je našim poljoprivrednicima potrebna sigurnost i predvidivost, a to im možemo dati samo kroz e, ovu političku arenu, a parlament i vijeće se neće slagati po različitim pitanjima i to je mm, uobičajeni dio demokratskog procesa. Međutim, samo želim spomenuti činjenicu da eh, u ožujku 2018. godine eh, sud je eh, objavio kratki dokument o budućnosti ZPP-a koji je bio odgovor na komunikaciju komisije iz studenog 2017. godine. E, taj dokument e, je objavljen na temelju različ... na, na temelju čitavog niza sastanaka sa revizorskim sudom, a ja se ne sjećam da je revizorski sud bio toliko kritičan u odnosu na naš prijedlog i nismo uopće dobili nikakvu indikaciju da ćete biti toliko kritični u pogledu našeg prijedloga. Nije bilo nikakve naznake da ste uočili velike poteškoće, velike probleme u našem prijedlogu. Možda smo propustili identificirati uočiti te naznake, ali mi ih definitivno nismo uočili u prošlih osam mjeseci. Bilo je dovoljno prilike da nam se to iskomunicira. E, pod novim modelom ostvarivanja politika što se tiče zakonitosti i regularnosti isplata, mm, radi se o tome da mi pokušavamo uspostaviti novi sustav koji su svi u prošlosti kritizirali uključujući sud da je prekompleksan i da ne nudi konkretne rezultate. A sada to pokušavamo promijeniti i opet dobivamo kritike. E, pitanje zakonitosti i pravilnosti je dobar primjer toga da će se novi model temeljiti na rezultatima gdje će se nalaziti svi indikatori, svi ciljevi, svi intervencije, sve će se to nalaziti u temeljnom aktu. To je ono što ovi, e, ovaj prijedlog e, daje. Možda nisu svi proučili ovaj prijedlog na adekvatan način, ali u našem je prijedlogu objavljenom u lipnju sve ono što bi trebalo biti u temeljnom aktu. kontrole Europske unije često čujemo e, su kontraproduktivne kad dođe do krajnjeg korisnika i mi upravo to pokušavamo promijeniti. E, želimo uspostaviti solidan sustav kontrola, a mislim da prelazak na e, sustav utemeljen na rezultatima neće biti kraj svijeta, nego ćemo zaštititi novac Europske unije na jednostavniji način, a državama članicama ćemo ostaviti da to podrobnije reguliraju za krajnje korisnike i države članice će u tom trenutku shvatiti da ona pojednostavljenja koja traže već godinama da bi olakšale život poljoprivrednicima da će konačno to i dobiti. Dakle, pojednostavnit ćemo pravila u skladu sa zajedničkim eh, zahtjevima Europske unije a certifikacijska tijela će e, dati mišljenje o funkcioniranju e, certifikacijskih tijela, e, odnosno tijela država članica. Komisija će nadzirati rad certifikacijskog tijela i provesti potrebne korekcije ukoliko bude zatim potrebe. Mislim da nije primjereno da e, sud stavlja naglasak e, na razliku između 2% i 98% jer to uopće nije e, prikladno u odnosu na stvarnu situaciju sa našim prijedlogom. Hvala vam, na, ovom, na ovoj raspravi, hvala gospodinu Figureridu i hvala gospodinu predsjedatelju. Hvala vam lijepa. Hvala na ovoj iznimno zanimljivoj raspravi. Ova rasprava je bila vrlo potrebna, pogotovo u trenutku u kojem se bavimo zakonodavnim prijedlozima koji se odnose na reformu ZPP-a. ZPP je jedna od kompleksnih politika Europske unije u koje su uključene različite institucije, trebamo različite instrumente jer trošimo novac poreznih obveznika. Želim vrlo jasno reći sljedeće. Bez obzira na to kakve smo kritike čuli od revizorskog suda, ne mislim da se radi o mm, iracionalnim kritikama. Radi se o nečemu što nam pruža temelj za razmišljanje i temelj za raspravu. Ja, odbor i um, povjerenik i uh, ravnatelj glavne uprave o tome moramo dodatno razmisliti. Želim da o ovome razmislite i vi kada budete razmišljali o kritikama ZPP-a. Jer uh, sve kritike koje se čuju iz ovog odbora uh, su loše za budućnost europske poljoprivrede. Želim da naravno budemo kritični, ali držimo se E, merituma e, materije i budemo umjereni u kritikama zato što sam vidio e, odnosno čuo ljude koji govore kad bismo manje trošili na ZPP imali smo više novca za ovo ili za one i svi samo čekaju da mi kažemo da da imate pravo smanjimo ZPP Hvala vam dakle svima. E, žao mi je što sam e, bio tako strog u pogledu e, vremena, ali već kasnimo pola sata. Hvala vam povjereniče. Mislim da je rasprava bila otvorena, iskrena i nadam se, odnosno vjerujem da će to još dodatno ojačati naše odnose. Prijatelji ponekad moraju biti iskreni i brutalni jedni s drugima jer naravno prijatelji si to mogu međusobno dozvoliti. Hvala vam lijepa. Vjerujem da je izvjestitelj za sljedeću točku dnevnog reda spreman. Hvala vam lijepa na raspravi. Hvala vam još jednom što ste došli. Hvala. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc. Dame i gospodo, trebam vašu pomoć. Budimo, molim vas, kratki jer nemamo puno vremena. gospodine izvjetitelju, imate e, riječ. Molim vas, budite kratki. Hvala vam lijepa. Ako smijem si dozvoliti primjedbu, e, mislim da nismo vrijeme izgubili, nego smo vrijeme proveli u vrlo interesantnoj raspravi i ta rasprava će nam olakšati i rad, odnosno raspravu o mom izvješću, jer se upravo o istoj temi radi. Žel, prije nego što vam predstavim e, rad koji smo obavili, želim zahvaliti svima koji su mi pomogli. Prije svega hvala e, šefu mog e, kabineta Aleksandri Frančeski iz e, tajništva i hvala Magi i Miron koji su, koji su sudjelovali u ovom zajedničkom naporu. Želim vam predstaviti ovaj, ovo izvješće u četiri dijela. E, jutros, odnosno smo o tome već razgovarali u dva prethodna izvješća. Ja ću vam govoriti o e, prijedlogu koji se odnosi na e, zajedničku organizacijsku tržiš, organizaciju tržišta i o sustavima kvalitete. Nakon toga radi se o ustvrđivanju posebnih mjera za najudaljenije regije i četvrti sektor Mm, je u središtu rasprave koju smo upravo čuli. Radi se o e, intervencijama i volatilnosti cijena. Što se tiče zadničke organizacije tržišta, e, bit ću kratak kao što ste i tražili. E, što se tiče vinskog sektora, slažem se s velikim dijelom prijedloga komisije. Podržavam E, veću fleksibilnost za metodu izračuna površine za nove nasade međutim izbrisao sam e, datum 2030. godine jer kao što je komisija rekla to će nam omogućiti e, decentralizirano upravljanje tim režimom a siguran sam da ćemo o ovome puno raspravljati. Drugo, a, dakle proširenje sorti koje se mogu saliti, koje se mogu saditi. A, svi znate o kojim se tu sortama radi. Želimo u interesu biološke raznolikosti povećati broj različitih e, e, sorti. Radi se naravno o opcionalnom e, okviru koje predlaže komisija, s time se slažem. Što se tiče oznaka izvornosti, predlaže se da se preuzme definicija iz Lisabonskog dokumenta za e, zaštićenu odlasku iz dvornosti. Komisija predlaže novu kategoriju koja po mom mišljenju ne odgovara zahtjevima zajedničke organizacije tržišta jer radi se o proizvodima Eh, od vina kojima, koji su bezakoholni, ali mislim da im nije mjesto u zajedničkoj organizaciji tržišta jer ne omogućava bolju zaštitu za vino. Mislim da ovakva mjera može ugroziti reputaciju kvalitetnih vina predlažem e, veću kontrolu u e, prijeva, e, za prijevare u ovom sektoru. Zatim jedan prijedlog koji se tiče etiketa na vinima. Predlažem da etiketiranje energetske vrijednosti i popisa sastojaka bude obvezatno, dakle na etiketama, znači energetska vrijednost eh, da bude iskazana na samoj etiketi, a prema izboru eh, vinara da se popis eh, sastojaka mm, navede ili na samoj etiketi ili u zato određenom katalogu kojem korisnik u svakom, odnosno potrošač u svakom trenutku može pristupiti. protivno onome što sam e, prije rekao. Dakle, vino je živi proizvod e, koji živi i mijenja se. Ja sam prije govorio o e, naznakama za kalorije, ali mislim da se te naznake moraju sada navesti u godini nakon temeljnog akta moramo u svakom slučaju paziti da ne uvedemo zabonu u sektor i da zadovoljimo i potrošače, a da ne ugrozimo proizvođače. Što se tiče prijedloga koji se odnose na sustave kvalitete, slažem se sa prijedlozima koji žele pojednostaviti i racionalizirati propise u odnosu na sustave kvalitete. Međutim, odbacujem prijedlog komisije da se iz zahtjeva za e, oznaku geografskog podrijetla brišu kriteriji, određeni kriteriji. Ja se tome svakako protivim. jer mislim da bi moglo destabilizirati proizvodnju. Mislim da je važno naznačiti E, geografsku regiju porijekla. A kao i za vinu e, predlažem da se usklade definicije porijekla i e, geografskog porijekla. Što se tiče konkretnih mjera za najodaljenije regije, ne slažem se sa smanjenjem omotnice koju predlaže komisija. Nešto još što je vrlo važno u kontekstu ovog prijedloga povezano je sa činjenicom da je potrebno mjeriti um, učinke prijedloga komisije jer kad se radi o volatilnosti cijena komisija nije govorila o gospodarskom aspektu ZPP-a, a to ne odgovara na probleme i izazove s kojima smo mi suočeni. Mislim da komisijina šutnja u tom e, smislu nije adekvatna. Mislim da je dobar način da čitav niz već postojećih elemenata prilagodimo jedinstvenoj organizaciji tržišta. Predlažem šest dodatnih alata koje bi se prilagodili svim sektorima kako bismo imali vrlo brzu mogućnost reakciju, reakcije na teške situacije. Ti alati bi e, povećali odgovornost e, država članica i komisije. Nakon ove razmjene sa povjerenikom Hoganom, e, ako mi dozvoljavate, htio bih izjaviti ljubav komisiji. i Kao što znate, ljubav e, nije dovoljno samo i iskazati riječima, nego je potrebno potkrijepiti i dijelima i mislim da komisija treba biti u središtu procesa i mora igrati ulogu sektorskog regulatora i to ja predlažem u ovom izvješću. Što se tiče upravljanja u krizama, Prvo, mislim da komisija treba predstaviti dva dokumenta. Prvi o karakteristikama e, različitih tipova kriza, odnosno što oni podrazumijevaju pod krizama, a drugo da nam kaže kako misli reagirati na određenu vrstu krize. To su moja dva prijedloga. Želimo da nam komisija definira te dvije stvari. Isto tako mislim da je potrebno unaprijediti transparentnost e, tržišta na temelju e, podataka koje prikupljaju države članice ili strukovne organizacije. E, isto tako da je potrebno unaprijediti komunikaciju kako bi se bolje upravalo tržištem. To bi nam omogućilo da bolje funkcioniramo, ali i da nam u ranoj fazi ukaže na neke krizne situacije, pogotovo kad se radi o izvozu. Isto tako potrebno je financijskim tržištima pravovremeno iskomunicirati razmjene na realnom poljoprivrednom tržištu kako bismo izbjegli rizike povezane sa špekulacijama. To bi i unaprijedilo transparentnost tržišta, a i uspostavili, mislim da je potrebno uspostaviti dobrovoljni sustav povlačenja s tržišta za sve proizvođače. ovaj okvir koji bi se utemeljio na uspješnosti ne smije ponovo marginalizirati parlament kao što je bio slučaj sa krizom u sektoru mlijeka. Potreban nam je konkretni okvir strategije gdje bi parlament eh, igrao ulogu koja mu i pripada. U skladu sa presudom ENDIV i u skladu sa uredbom, sa skupnom uredbom, važno je da povedemo računu o, poslu koje je obavio kolega De Castro i drugi. Moramo se bolje organizirati i ponovno kalibrirati odnos moći na tržištu. Što se tiče e, strukovnih e, organizacija, potrebna nam je mogućnost sklapanja tripartitnih ugovora kako bismo unaprijedili e, razmjene u sektoru. Na kraju želim reći što se tiče javnih intervencija u sektoru vina i svinjogojstva da trebamo voditi računa o Brexitu i posljedicama kakve će to imati na te sektore i da ažuriramo referentne cijene. Što se tiče komercijalizacije, predlažem eh, da se provede reforma pravila, to bi nam onomogućilo veću vidljivost eh, to bi nam povećalo konkurentnost u odnosu na treće zemlje i omogućilo bi nam da povedemo računa o novim očekivanjima potrošača. Prije samo kraja, što se tiče generalizacije ponude, to trebamo proširiti na sve proizvođače i na sve države članice. I na kraju, režimi izvoza u treće zemlje potrebno je ugraditi zaštitni mehanizam u prijedlog. Hvala vam što ste me do kraja saslušali, što ste mi omogućili da vam izložim rezime e, svog izvješća. Nisam vas prekidao jer vi ste izvjestitelj minutu i po po izvjestitelju u sjeni. Gospodin Danta, izvolite. Izvješće našeg kolege Andrijeva e, predstavlja ogroman posao na kojemu zahvaljujem e, ovo izvješće može se podijeliti na dva dijela u prvom dijelu analizira se prijedlog komisije radi se o dakle politici kvalitete, o drugim prijedlozima, primjerice bezalkoholno vino. Što se tiče prijedloga izvjestitelja, Što se tiče zajedničke organizacije tržišta, tu se slažem s velikim brojem prijedloga, međutim moramo biti oprezni u odnosu na izmjene koje nismo dozvolili u skupnoj uredbi, jer bi to moglo biti opasno. Prijedlog ima tri dijela, stabilizacija i transparentnost tržišta, e, to vrijedi za čitavu zajedničku organizaciju tržišta. Već 2013. je parlament e, glasa u tom smjeru. Moramo paziti e, da e, tu zadržimo istu poziciju u odnosu na vijeće. Drugo što se tiče proizvođača, u okviru izvješća De Castro, sad smo u trijalogu i možda ćemo morati s tim u vezi nešto promijeniti i prilagoditi, ali mislim da e, zaštita e, proizvoda kvalitete mora biti nešto na što moramo staviti naglasak i u potpunosti se slažem s harmonizacijom postupaka sa određenom razinom decentralizacije tih postupaka kad se radi o nekim manjim elementima. Što se tiče krizne pričuve, o tome raspravljamo u više različitih aspekata i to je važno za zajedničku organizaciju tržišta. Moramo biti jasni, postoje alati za upravljanje tržištem koje moramo odvojiti od alata za upravljanje velikim krizama. 400 milijuna koji su najavljeni služit će samo za velike krize, a ne za e, normalnu regulaciju tržišta u, u, dakle normalnim uvjetima funkcioniranja. Parlament, e, ja mislim, želi e, uspostaviti minimalnu razinu regulative kako bismo povećali vidljivost i povjerenje u unutarnje tržište. Ne možemo istovremeno htjeti pregovarati o e, trgovinskim sporazumima, a s druge strane potpuno osigurati tržište e, i uvoditi sve drakonske mjere. Hvala. Gospođa Miller, izvolite. Da, hvala od srca mom kolegi Andriju na ovom odličnom i veoma opširnom izvješću. Kod mene je bilo slično, već na razini omnibusa, omnibusa govorili smo dakle o organizaciji zajedničkog tržišta. Sada nije preostalo što toliko puno posla kao tada. Imamo pred sobom na stolu prijedloge i sa sadržajnog aspekta morat ćemo se točno pozabaviti e, e, svime time i provjeriti sve to još jednom. Što se tiče priloga komisije o geografskim oznakama, zemljopisnim oznakama, mislim da je to u smislu označavanja istih veoma pozitivno. Zatim pojednostavljenje sistema brže registracije i učinkovitije izdavanje e, autorizacija dozvola za specifikacije. To sve pozdravljam. Što se trenda tiče, govorimo o dealkoholiziranim vinima i pićima, Mislim da je to malo kao primjerice vi ste na putu s nekom skupinom prijatelja, a ja bih dakle bezalkoholno vino ili e, bezalkoholni pinušac. Ne, bolje mi je s čašom vina u ruci nego s vodom. Međutim, isto tako postoji i mnogi zdravstveni aspekti koje također moramo staviti u jednu pliticu vage ne govorim samo o trudnim ženama, nego i o ljudima koji ne podnose alkohol. U međuvremenu, dakle, imamo toliko već znanstvenih e, istraživanja, konkretno govorim o ampelografiji i o sortama, da ništa tu na tom planu ne treba zabranjivati. A što se tiče ovog združivanja organizacija proizvođača, trebamo vidjeti trebalo li nam statistike i brojke ili ćemo općenito reći da ćemo ih sve dakle, postaviti na istu razinu. Na taj način ćemo možda isto moći učiniti nešto korisno. Gospodin White, hvala gospodine predsjedajući i hvala kolegi Andrijevu na odličnim predradnjama koje je obavio. Ovo je pravi trenutak za intervencije, međutim jednom priješnji smo već propustili. Stvar je u tome da krize zapravo spriječimo već u samom začetku ili prije na što su izbile. Treba razviti mehanizme za pravodobne intervencije organizacije proizvođača su naravno vrijedan instrument u tom i u drugim pogledima. Možda trebamo razmisliti o tome u odnosu na pojedine e, skupine proizvoda to i nije toliko smisleno, nego možda u odnosu na šire kategorije, primjerice biološka proizvodnja i tako dalje. Što se vinskih sorti tiče, slažem se s Ulrike Mislim da trebamo misliti na pesticide, mislim da trebamo misliti isto tako i na klimatske promjene. Što se označavanja tiče, ja sam iz regije u kojoj imamo veoma, veoma mnogo malih proizvođača i znam kakvi su tu problemi. Pitanje je, dakle, kako staviti sve te podatke na raspolaganje. To će malim proizvođačima biti veoma teško. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući, i hvala izvjestitelju na ovom tekstu. Ima mnogo važnijih aspekata, će se zadržiti samo onima koji su nama najvažnije. Što se tiče kontrole ponude i odredbi koje se tiču toga, u nekim sektorima pokazalo se se veoma inteligentnima. Dakle, tu možemo razmisliti o produženju tih mehanizama koji su pokazali da imaju mnoge prednosti i u drugim sektorima. Što se tiče normi za suradnju među e, proizvođačima i proizvođača. Mislimo da je to također isto važno zbog e, između ostalog jamčenja e, adekvatnog prihoda unutar sektora. Što se tiče svega što se tiče vinskog sektora, u potpunosti se također i ja protivim izmeni ove definicije oznake zaštićenog geografskog porijekla kao u samom relevantnom sporazumu. bilo kakav e, e, pokušaj dakle da se o ovom konceptu oduzme valjanost neće dovesti dobrih rezultata što se tiče dakle sorti koje do sada nisu korištene moramo razmisliti o tome kako će to utjecati dakle na već ustaljenu proizvodnju na tradicionalnu proizvodnju i taj se učinak ne smije podcijeniti e, nisu mi baš jasne prednosti takvog poteza Radi se između ostalog dakle, uvozu iz trećih zemalja gdje se takve sorte već e, koriste. I isto tako u potpunosti se protivimo dakle, bezalkoholnih vina. Ne radi se tu o tome da se protivimo općenito inovacijama već se radi o tome da mi smatramo da su ova vina industrijski proizvodi i ni na koji način nisu vezana na našu zemlju, na tradicije i teritorije. Izvolite. Gospodine predsjedajući, naš kolega Andrije predstavio je dakle svoje izvješće u kojem se spominju dakle određena otvorena pitanja, a i neke druge stvari s kojima se možda ne slažemo, iako je jasno naznačio što su njegova vlastita osobna stajališta. Konkretno govorilo se o bezalkoholnom vinu bezalkoholno vino ne, nije usklađeno s definicijom vina u dodatku 7 dio 2 CMO-a. Tu se između ostalog dodaju arome, što znači da se radi o industrijskom proizvodu koji se temelji na vinu. To nije u skladu s pravilom CMO-a, nego uredba 251 iz 2014. godine gdje se radi o aromatiziranim vinima. Ne može se to dakle izjednačiti s definicijom vina kao čistog proizvoda, više kao sok, voćni sok. S druge strane, dakle, podržavamo svaki prijedlog da se pruži veća razina podrške e, sektoru o, ovčarstva i svinjogojstva. Imamo dakle tu mogućnost e, negativnog utjecaja na tržište nakon Brexita, zatim svinska gripa. S druge strane, dakle tržište šećera, liberalizacija na tom planu bila je popraćena prilično ozbiljnom krizom, pa do 30% cijena tijekom razdoblja od pet godina. Komisija ne želi intervenirati i upućuje na samoregulaciju. Imamo tu dakle ta tri konkretna prijedloga, dakle proizvodi koji mogu imati koristi od privatnog skladištenja. Predlažemo da se to doda dakle popisu onih proizvoda koji mogu imati koristi od javne pomoći, od državne pomoći. Hvala vam. Biću veoma kratak. Kao prvo, Radi se konkretno o proračunu za obroke u školama oko 50 milijuna godišnje. Bilo kakvi rezovi u smislu sredstava tu umanjili bi učinkovitost na tom planu. A isto tako, ni administrativno trećanje ne bi više bilo razmjerno. Tu se govori između ostalog organizacije organizaciji, tržište unutar ZPP-a, isto tako i o općem okviru koji se predviđa u kontekstu ZPP-a. To treba naglasiti u kontekstu ovog izvješća. I izvješća gospođe Henčes Garcia. Mislim da bi tu bi bilo neuputno uh, poduzimati bilo kakve daljnje korake. Isto se može reći, dakle, i u sektoru vina i se prađe u tom smislu, ovo nije pravi trenutak zbog toga što je teško predvidjeti ramifikacije koje to mogli imati po proizvodnju dakle kvalitetnog vina u Europskoj uniji. Hvala. Tri stvari koje se tiču isključivo vina. Imamo vitis viniferu i vitis e, rupestris. Tu je pitanje što dakle od toga dopustiti, a što ne, imamo čitav niz, dakle, vitis rupestris sorti o kojima moramo, dakle, razmisliti. Clinton, Izabela i tako dalje i tako dalje. Imamo u Njemačkoj isto tako puno toga, treba sagledati situaciju. I treba sagledati isto tako kvalitetu vina u Europi, ne smijemo ni na koji način ići na uštrb te važne kategorije. Imamo Austriju i Italiju, dakle, koji imaju određenu regulativu po, po tim pitanjima. Susjedi i ne toliko. Što se tiče bez alkoholnog vina. Ja sam istog mišljenja. Možda dodati alkohol u vidu čistog alkohola ili šećera, pa onda ga ne možemo oduzimati u isto vrijeme. Primjerice imamo pivo, bezalkoholno pivo koje je piće koji se temelji na pivu. To je doista smiješno. Tržište postoji, niša postoji ili za ovaj ili za onaj proizvod. Ne i za jedno i za drugo. Zatim, Zahvaljujem se e, gospodinu izvjestitelju za stavište koje izrazio već na Enviju. Zatim gospodin Andrije na kraju govori o posljednjoj temi, dakle značenju hrane, međutim to nije nadležnost ovog e, odbora. Mi točno znamo e, koje su čije nadležnosti, a to se odnosi i na Envi. Što se tiče, dakle, u 35. ja sam, dakle, se član 35. Ja sam slijedom toga toga na Endiju i kada me nije kontaktirao. Izgleda da je došlo do sastanka u Sjeni na Agriju. Nisam bio pozvan. Tu su neke stvari dogovorene između dva odbora. Sadržajno ja sam u potpunosti suglasan, međutim, što se proceduralnog aspekta tiče, svatko ima svoje nadležnosti i to nije baš proteklo na pravi način. Moramo paziti dakle na takve stvari jer se radi između ostalog i o osobnim osjetljivostima koje bi mogle dovesti do toga da čitava stvar oficijalno ne funkcionira. Zato molim da se malo izmeni procedura, to kažem i predsjedajućem, jer moramo misliti na to što je čija nadležnost. Hvala. Dame i gospodo, molim vas da budete kratki, inače naprosto nećemo ispuniti ono što moramo. Hvala, gospodine predsjedajući. Mnogo toga je već rečeno, mnoge kolege su se već izjasnile o mnogim temama. Što se tiče dopustivosti, kriterija dopustivosti, gospodin Andrije govorio je o ovčetini. Pitanje što se treba dakle uključiti u tu kategoriju. Znam da je on protiv e, proračuna za označavanje, za stavljanje dodatnih podataka na vinske etikete. Treba vidjeti dakle kako stojimo konkretno po tom pitanju. Što se tiče organizacije proizvođača, danas se sredstva prebacuju i izuže proizvodnju u širu proizvodnju, molim da se to ima na umu, dakle kad govorimo o tim temama. Gospođa Hojbuš, da, hvala. Ja bih samo stavila akcent na jednu točku, a to je ovo što se predlaže, dakle strategija izvjestitelja za krizne situacije na tržištu. Kako bismo imali neki mehanizam za upravljanje i da se tu dobrovoljno uvedu neke redukcije, da se smanje određeni I Sjetimo se, dakle, krize mlijeka. I kakva je bila situacija tamo? Zapravo sve što se poduzelo upravo u tom smislu nije donijelo nikakve rezultate niti je povačalo odgovornost aktera. Međutim, to ne znači da nam ne trebaju mehanizmi. Već imamo jedno nadzorno mjesto. To je nadzorno mjesto, međutim, moramo na pravi način opremiti kako je bilo otporno na krize i moglo dati odgovarajuća rješenja u takvim situacijama. Radi se o aspektu od velike važnosti. Ja sam između ostalog izvjestiteljica za hiperprodukciju i spolno između hiperprodukcije i e, drugih tržišta, tržišta u trećim zemljama. Mi se na taj način pokušavamo riješiti viška. Međutim, moramo se pobrinuti zato da nam i politika budu u, u maksimalnoj mjeri koherentna. Gospodin Santos, izvolite. Hvala gospodine predsjedajući ja bih se kao prvo koncentrirano na dio izvješća koji se tiče dakle konkretnih mjera u poljoprivredi koji se odnosi na e, periferne regije, najudaljenije regije. I imamo dakle 340, član 1060 Lisabonovskog ugovora koji je dakle tu pravni temelj. Susrećemo se s veoma specifičnim izazovima. Međutim, isto tako treba nam i konkretno vrednovanje procjena situacije u tim najudaljenim regijama. Koji su njihove potrebe, na koji način ih pokriti, možda prvim stupom. Treba dakle tom sustavu staviti na raspolaganje dostatna sredstva i zato ćemo tražiti vašu podršku. želimo da se odbije, dakle, svi rezovi koje predlaže komisija upravo u odnosu na ove režime, kao što između ostalog predlaže i izvjestitelj. Radi se o tome da na neki način nadiđemo ta ograničenja. Da mi je na raspolaganju više vremena, mogao bih se osvrnuti na još neke druge teme. Što se vina tiče, što se tiče dakle autorizacija za sadnju. To je nešto što je veoma riskantno. Vi ste rekli 2023. Ja mislim da bi bilo bolje da se razgovara o tome da krajnji rok bude 2040. 2023. premalo je tu vremena na raspolaganju. A što se tiče Vitis Lambruska, ne znam čemu tu odobravati hibridno vino. ukoliko ne postoji visoka, visoka razina kvalitete. Radi se o e, hibridnom obliku. Kvaliteta nije visoka. Stoga se ne slažem dakle, s izloženim zamislima. Smatram da moramo opredijeti još neki alat za upravljanje kriznim situacijama. Hvala. Hvala. Kao prvo, hvala gospodinu izvjestitelju. Na svim pitanjima koje je načeo i na svemu što je rekao po pitanju financiranja. Međutim, moramo na neki način e, konsolidirati situaciju. Gospodin povjerenik Hagen je pozvan ovdje među nas još u lipnju obećao je tada da neće rezati sredstva koja su na raspolaganju. Mi moramo ostati čvrsti što se tiče konkretnih stajališta. Isto tako pitanje autonomije u prvom i drugom stupu. Što se prvog stupa tiče, per se, ne može potpasti dakle, pod ove strateške planove ZPP-a. a ne možemo isto tako tu da vlada dakle, nastupa kao posrednik u bilo kakvim intervencijama. To mora ići direktno preko Europske unije. No, hvala, zahvaljujem dakle gospodinu izvjestitelju u kratkom roku odličan rezultat izvješće je veliko poboljšanje u odnosu na prijedlog komisije. To je sigurno u čitam nizu aspekata. Režimi za e, kvalitetu, mogućnost proširenja i označavanje geografskog porijekla i sve druge mjere dakle, koje smo imali već i koje se spominju u kontekstu ZPP-a. Zatim e, tržišne mjere koje su vezane na sve što radimo u pitanju ove direktive o e, nepoštenim praksama Isto tako imamo norme o konkurentnosti, o tržišnom natjecanju. U svakom slučaju slažem se s gospodinom Michel Dantanom. Omnibus je bio veoma, veoma važan rezultat koji smo uspjeli polučiti. Stoga moramo biti oprezni da ponovno otvorimo u veoma tešku raspravu. Između ostalo, koliko se sjećam, završna e, završan ton bio je veoma kritičan i to je nekako ostalo po strani. Zato želim povući još jednom, moramo biti veoma oprezni. Što se ostalog tiče, podržavamo dakle izvješće i možemo dalje na temelju toga. Hvala. Ja bih samo zahvalio gospodinu Eriku na ogromnom poslu koji je obavio. Čestitam i na rezultatu. E, prijedloga ambicije, predlog komisije do neke mjere ambiciozan. Dakle, mogu reći da imamo blagonaklono gledam na sve njegove prijedloge. Međutim, moramo isto tako uspostaviti jednu sigurnosnu mrežu, moramo upoznati javno sa svime zbog toga što nemamo na raspolaganju druga sredstva. Također moramo promicati ne samo nove tehnologije za širenje podataka i komunikacijske tehnologije, blockchain konkretno, jer će nam to pojednostaviti zapravo svaku fazu od kultivacije, od uzgoja, dakle do distribucije i do prativosti proizvoda. Što se tiče ovih vinogradarskih pitanja, ja sam u potpunosti suglasan sa svime što je već rečeno što se tiče autorizacija. Tu treba biti fleksibilan do maksimalne mjere. Ja se kao i Erik protivim, protivim prijedlogu komisije da se mijenja definicija označen, za označavanje geografskog porijekla, zaštićenog geografskog porijekla. Što se tiče bezalkoholnih vina, Mislim da treba pratiti trendove na tržištu, međutim treba jasno razlikovati dakle, taj proizvod od vina kao vina Dakle, što se tiče CMO i mjera koje su tamo predviđene, ja ih ne bih e, primjenjivao. Da, moramo obraditi pažnju na potrebu da se definira, dakle, ovaj e, kratki nabavni lanac. To je nešto što je bilo veoma korisno našim poljoprivrednicima. Mogli su stvarati tržište na koje će plasirati vlastite proizvode. Poljoprivrednici imaju pred sobom velike izazove i e, definiranje takvog lanca doista je bilo od velike pomoći. Hvala. E, Predstavitelja komisiji. Hvala. Daću sada riječ komisiji. Molim vas e, da se ograničite na pet minuta, bilo bi sjajno. Hvala predsjedniče. Pokušat ću govoriti što kraće jer me čekaju za trijalog u 6.30, a to je još jedan važan dio mog današnjeg radnog dana. Zahvaljujem izvjestitelju koji je predstavio vrlo bogato izvješće. Da smo mi predstavili ovako izvješće, trebalo bi nam godinu i pol da provedemo procjenu učinka. E, pokušali smo stvari pojednostaviti. Čuo sam i slažem se s time da jedno što još uvijek nije jasno je suodnos između izvješće o e, CMO-u i uredbi o strateškom planu. Ima jedna stvar koja je potputno izmakla ovom, ovoj raspravi, a to je da se otvori sustav operativnih programa za organizacije proizvođača i to drugim sektorima. 3% e, proračuna je namijenjeno za ove mjere. To je nešto što može imati znatan utjecaj na e, tržište i na organizacije proizvođača u lancu opskrbe hranom. Ali kako se to odražava u izvješću? Dosljednost politike mislim da je vrlo važna, pa bismo trebali pokušati to sagledati. Htio bih nešto više reći o vinu i o lancu opskrbe hranom. Što se tiče upravljanja tržištem i pripadajućeg prijedloga, mi e, smo vrlo polako iznosili neke točke zato što se godinama davalo određeno političko usmjerenje i htjelo se da se tržište orijentira na određen način kroz korištenje sigurnosne mreže. Izvjestitelj je išao korak dalje od te sigurnosne mreže i pitanje je hoće li to biti odstupanje ili potpuna prom, korijenita promjena smjera u ovoj politici tržišta. Govorilo se o cilju izravnih plaćanja. Ako budemo povećali utjecaj e, tržnih mjera e, kroz e, proizvodno vezana izravna plaćanja, to ćemo trebati sagledati paralelno. Skeptični smo što se tiče indeksacije intervencijskih cijena jer bi zbog toga došlo do masovnog korištenja intervencijskih mjera sa posljedicama za proračun, ali i s posljedicama u smislu da kad bismo okupili proizvode, trebali bismo razmisliti gdje da ih stavimo nakon što izađu iz skladišta i e, o tom aspektu je već bilo riječi. Postoji i prijedlog institucionalizacije za e, program povlačenja koje je komisija e, predvidjela tijekom e, krize u mljekarstvu. Ja sam osobno iritiran zbog činjenice da bismo trebali analizirati vrlo jednostavno e, kako bi se to razvijalo i koje bi to signale slalo proizvođačima. Što se tiče krize i kriznih mjera, jutro sam e, u raspravi o horizontalnoj uredbi pokušao pojasniti pristup komisije. Na kraju svega, jasno je da trebate imati s jedne strane krizne mjere i tržišne mjere, ali sve se to svodi na glavno pitanje odakle dolazi novac. Novac dolazi iz proračuna pa je vjerojatno najjednostavniji, najpraktičniji način da se to tako organizira u obliku poljoprivredne pričuve. Što se tiče <clears throat> um, same eh, samog lanca poljoprivrednog Omnibus je prije nekoliko godina napravio mnogo, imamo stvarno opipljive rezultate, pa bi bilo dobro e, zapravo još jednom dobro otvoriti Pandorinu kutiju i riskirati, kao što ste vi sami rekli, ono što je postignuto. Što se tiče transparentnosti tržišta, vi znate da komisija sada provodi dubinsku analizu nakon koje će predložiti nove mjere za veću transparentnost cijena u lancu opskrbe hranom. To se sada očekuje, ne znam treba li sada djelovati po tom pitanju, a što se tiče <clears throat> pravila e, i zakona o konkurentnosti, tu se e, predviđa također revizija. Htio bih sada govoriti o vinu. Izvjestitelj poziva e, na program za autorizaciju nakon 2030. E, to bi trebala biti otvorena procedura kojom bi se otvorilo opet pitanje balansa koje je postignut 2013. godine. Nakon samo tri godine provedbe tog programa prerano je po našem sudu da se sada e, to učini stalnim sustavom. Imamo procjenu 2023. E, je predviđena i tada ćemo shvatiti e, kako to funkcionira, a mislimo da bi bilo redundantno imati tako otvoreni program. Drago mi je što izvjestitelj podržava prijedlog komisije o e, zabranjenim vrstama i vezano uz Vitis Lambruska. E, I komisija također misli da ovakva restriktivna politika više nije opravdana e, zbog razloga zdravlja. Drago mi je što izvjestitelj smatra da bezalkoholno i djelomično bezalkoholno vino e, ne bi trebali imati isti režim kao i vino E, jer bi se time potpuno odbio prijedlog komisije. Komisija smatra da taj prijedlog i dalje ostaje relevantan za današnje tržište vina a također i za sutrašnje tržište vina koje treba biti kompetitivno, konkurentno i globalizirano. Naša politika treba proizvođačima vina ponuditi sve instrumente da ostanu konkurentni na tržištu, ali trebamo također zaštititi specifičnosti vina i u ovom kontekstu bi se pozvao na činjenicu da i u budućnosti svako bezalkoholno vino će biti proizvod dobiven od vina Dakle, ne radi se o izmišljanju novog proizvoda e, koji neće e, proizlaziti iz vina jer je to nemoguće. Drago mi je što je izvjestelj govorio o e, označavanju, o deklaracijama i mm, u uredbi broj 13 nam da trebamo voditi dalje rasprave kako bismo uzeli u obzir mišljenje odbora za e, okoliš. 2018. komisija donijela stajalište gdje se ne govori o dodatnim obveznim elementima u uredbi 1308. To pokazuje da napredovanje iz izvješća komisije 2007. o obveznom označavanju sastojnih, e, sastavnih e, dijelova e, alkoholnih pića je nešto što treba zaključiti. Tako da je ovaj prijedlog komisije jako zanimljiv. Svjesni smo toga što sektor vina pre, podržava ovaj prijedlog pogotovo nakon što su primijećeni neki nedostaci u početnom pristupu, zbog čega bi moglo doći i do lošeg funkcioniranja tržišta. Sa zanimanjem ćemo pratiti razvoj događaja i pratiti također raspravu. Predlažemo prijedlog da se poboljša naš tekst i da raspravu vodimo otvoreno. Mislim da time mogu zaključiti svoje izlaganje. Komisija je vama na raspolaganju za davanje bilo kakvih dodatnih stručnih objašnjenja i pojašnjenja nekih aspekata i zbog čega ih mi, mi nismo skloni. Hvala. Hvala. To ste stvarno dobro izložili. Sada izvjestiteljima riječ. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem na svemu onome što je do sada rečeno. Rezimirat ću Počet ću od kraja. U trenutku kad e, smo svi složni, sve je dobro, ali kada dođe do primjedbi, stvari manje e, dobro funkcioniraju. Što se tiče otvaranja prema novim važnim sektorima u redu, ali vrijednost je samo 3%. Dakle, ako uzmemo lanac opskrbe mesom, na primjer, e, i uzmemo u obzir e, organizacije tržišta koje poznajemo, ako želimo imati jedan jedini CMO, e, on bi zapravo apsorbirao e, sva sredstva. Postoji veliki interes, ali sredstava nema dovoljno. Neću sada odgovoriti na sva pitanja. U svakom slučaju želim se osvrnuti na ono što je rekla komisija. Ne bismo se trebali vratiti na omnibus, nego moramo otvoriti nove perspektive koje ima trebamo shvatiti možemo li nadograditi ono što je učinjeno u sklopu omnibusa. Sada je malo prerano da bismo to mogli procijeniti. Ne bismo se, trebali bismo se možda povesti za onima što je rečeno u poznatom e, talenskom knjižnom dijelu, da se sve treba promijeniti kako bi sve ostalo kao do sada. E, kolege su rekle da neki proizvodi se dobivaju od vina i to je određena industrijska kategorija to su i aromatizirana vina, ali oni trebaju izaći iz CMO-a, jer ako ostanu u CMO-u, to će značiti da bi e, se to moglo odraziti na e, sredstva za CMO, ali to moramo izbjeći jer CMO mora biti posvećen ovom sektoru, sektoru proizvodnje vina. To bi značilo 0,8% alkohola i mi to ne želimo odbiti, ali želimo drugačiju kategoriju od kategorije vina. Što se tiče sorata, izvješće je ovako sastavljeno zato što postoje neke e, izborne stvari za države članice. Mi smo htjeli reformu iz 2021. do 2027. i znatim zato želimo preduhitriti klimatske promjene i smanjenje bioraznolikosti. Dakle, tu se radi o tome da već sada uvedemo ne obvezu nego mogućnost korištenja novih sorata e, zbog klimatskih promjena ali i zbog promjena koje se zbivaju u poljoprivredi. Vi ste rekli da se ovdje ne radi samo o e, povlačenju sredstava. A što se tiče gospodin, onoga što je rekao gospodin Dorfman, mi se u Strasburu nismo vidjeli prošli put, ali nadam se da ćemo se uskoro ponovno susresti upravo kako bismo provjerili nadležnost između Envija i Agrija. Bilo bi važno to reći u sklopu reforme zato što bi to omogućilo e, svima nama da pratimo razvoj sektora. Mislim da nije ni prekasno ni prerano, to je aktualno pitanje moramo imati na umu i što želi sektor i što traži tržište. Zahvaljujem europskom sektoru e, vinogradarstva zato što se e, toliko zalagao za potrebu da se ponovno uvedu kalorije e, zato što je to potreba potrošača. Još postoji tehničko pitanje vezano uz aditive i sastojke Mislim da je to kolektivna želja. Tržište, međunarodno tržište je takvo da iziskuje našu pažnju vezano uz dinamike na tržištu. Moramo preduhitriti e, budućnost. Poljoprivredni sektor u Europi ne smije nazadovati i pogotovo zato što je nova generacija e, vrlo pažljiva i e, detektira potrebe u svim sektorima pa i u sektoru vina. To su prijedlozi u sklopu ovih izmjena uredaba. Čini mi se da sam naznačio čitav niz elemenata koji su važni. Zahvaljujem na ovoj plodonosnoj raspravi i očekujem vaše amandmane kako bih krenuo s poslom što prije. Hvala. Ostaje mi samo da kažem da je 3. prosinca rok za podnošenje amandmana za eh, sva taj i za tri, preostala tri zakonodavna izvješća. Žao mi je što smo toliko brzali, ali nismo imali dovoljno vremena. A sada, dame i gospodo, dozvolite mi da pozdravim potpredsjednika odbora DEVE. A sad ćemo imati supredsjedanje u, u e, sklopu rasprave o 10. 11. točki dnevnog reda. E, nismo govorili o točki broj 9. Gospodin De Castro mora otići, ako se ne varam molim vas onda da govorite u ime. On govori, želi preuzeti riječ u vezi s točkom broj 10. Hvala. Gospodin De Castro ima riječ. Hvala predsjedniče. Hvala kolege. Imamo izvješće o misiji koje su jako dobro sastavili e, stajništvo odbora Agri Deve koji su radili na ovoj misiji u Madridu. Na ovoj misiji e, bili su razni kolege i kolegice, Marija Hojbuh, Klara Aguilera i drugi kolege iz drugih odbora, odbora odnosno iz drugog odbora, odbora DEVE. Ova misija je bila vrlo važna i ne želim sada oduzimati vam vremena u ovom danu kad imate toliko točaka na dnevnom redu. Želim jednostavno reći da u ovom izvješću imamo vrlo vjeran prikaz rasprave u Madridu pri Senatu. Rasprava je bila vrlo zanimljiva. FAO je e, izrazio jaku zabrinutost mi smo se složili s njima i kao šef izaslanstva ja sam govorio i rekao da ciljevi održivog razvoja su nešto što od čega se udaljavamo, ne približavamo se. Ovo izvješće je vrlo detaljno, pa kolege i kolegice koji žele više informacija o tome pronaći će ih u ovom dokumentu. sadržaj bi se trebao bolje izložiti u nekoj drugoj prilici, ne danas kad smo toliko detaljno govorili o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Možda bismo mogli u nekoj drugoj prilici govoriti o borbi protiv gladi u svijetu. E, tu se situacija pogoršava, nažalost, i zato je važno nešto poduzeti na vrlo odlučan način. Hvala što ste mi dali riječ. Pozivam vas na čitanje izvješća. Hvala. Ako mi dozvolite, budući da vidim da jedna osoba želi uzeti riječ, da ću riječ gospođi Hojbuh. Hvala. Ja bih htjela e, još jednom podcrtati ono što je rekao kolega De Castro. Postoji glad u svijetu i o tome razgovaramo, ali moramo primijetiti da je situacija stvarno tragična. U Madridu smo imali prvu, zajednički parlamentarni sastanak na kojem smo e, dali mogućnost da se u ovoj raspravi učini nešto konkretno. E, htjela bih da je više zastupnika bilo prisutno u Madridu. Nisu bili tamo predstavnici iz mnogih zemalja, na primjer zastupnici iz Njemačke nisu došli. Zato trebamo više poraditi na promicanju važnosti te teme. takim U redu, hvala. Pretpostavljam da ste dobili informacije. Imamo sada izvješće. Vratit ćemo se na ovo pitanje u sklopu e, odbora Agri 9 prije kraja ovog saziva. Nadam se da ćemo moći razmijeniti neke, neka mišljenja o podhranjenosti i gladi i znamo koliko se vi marljivo bavite ovim pitanjima. Neki kažu da ako uzmete u obzir ZPP, to je to je veliki doprinos nekim mjerama koje nisu efikasne za borbu protiv gladi. To je jako važno za nas. Ako nema daljnjih komentara, zatvaramo raspravu o točki broj 10. Idemo na točku broj 11. Nakon toga ćemo se vratiti na točku broj 9. Žao mi je, ispričavam se svima onima koji su došli za raspravu o točki broj 9. Sada imamo razminu gledišta s Tomom Arnoldom, predsjednikom radne skupine za ruralnu Afriku o radu skupine. Zamolit ću gospodina Arnolda da nam se pridruži za govorničkim stolom kako bi mogao držati svoj govor. Je li on uopće u ovoj dvorani? Je li gospodin Arnold ovdje? Gospodine Tom Arnold, jeste li ovdje? Malo ćemo morati pričekati, izgleda da nije još stigao. Želite li vi možda preuzeti riječ, gospođo supredsjedateljice?